So, to start... E, kao prvo, podsjećam vas da će e, se sastanak prenositi na internetu. E, nadam se da ste dobili originalnu verziju dnevnog reda. Ako nema komentara, usvojili smo ga. Sljedeća točka dnevnog reda. Gospodin Kadek neće biti ovdje, pa ću ga zamijeniti ja kao prva potpredsjednica odbora. Izvanredni sastanak odbora će se održati u Strasburu 9. E, svibnja od 6 e, e, do 7 večer u skladu s poslovnikom. Točka 3. Usvajanje zapisnika 21. 22. siječnja 2015. Ako nema komentara, onda ga usvajamo. Je sve u redu. Sada idemo na glavnu današnju temu e, javno saslušenje o najvećem e, održivom prinosu i održivom upravljanju. Ja ću ukratko nešto reći na početku. Najveći e, održivi e, prihod i e, upravljanje njime je kamen temelja održavi ribolova. To nam daje ribolovne mogućnosti i budućnost i za stokove i za ribarsku industriju. U našem saslušanju ćemo analizirati izazove i e, ciljeva ovih politika. E, zajednička politika ribarstva nalaže da stokovi budu e, viši od onih koji vode do najvećeg mogućeg prinosa. Prva točka je da nova zajednička politika ne specifira koliko to mora biti, kolika mora biti ta razina. To zahtjeva političku raspravu dionika kako bismo se složili o ciljevima za svaku vrstu stoka. Imamo i e, velike ekonomske prednosti za industriju kako bi se održali te e, visoke razine. To bi povećalo profitabilnost. Ali koliko iznad razine? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je naravno kako možemo stići do tog cilja kako postupati u prelaznom periodu. E, tu trebamo planove i želimo čuti vaša mišljenja o tome. I na kraju kako ćemo postići e, naš cilj u miješanim e, ribolovnim područjima gdje imamo više stokova koji su nam cilj. Program ovog saslušanja, tu imamo dva panela. Prvi panel će analizirati aspekte e, pouzdanosti naših ciljeva, a drugo će se e, baviti praktičnom stranom e, ove teme. Članovi su zamoljeni da postavljaju sva pitanja koje su im zanimljiva. Prema tome, sada prelazimo na prvi panel. E, Nestaće nam članova. Molim da dođete ovamo. Dođite ovamo. Prvi panel. gospodin Alain Bizou, znanstvenik e, za Fremer gospodin e, Sidney Holt, e, morski znanstvenik, stručnjak za e, ribolovno upravljanje. Izvolite. Dođite ovamo. Gospodine Reni Frazma iz Dine. A onda ćemo preći na pitanja i odgovore. Svaki govornik ima 15 minuta i molimo vas da se držite određenog vremena. Nemojte govoriti dulje od 15 minuta kako bismo mogli kasnije imati raspravu. Moji su slajdovi na engleskom, ali bih ja ipak govorio francuski ako mi dozvolite. E, vrlo sam počašćen što mogu otvoriti ovu sesiju. Malo mi je neugodno što e, govorim prije mog uvaženog kolege Sidnja Holta. Međutim, e, govorit ću o definiciji najvećeg održivog prinosa i o znanstvenim aspektima te teme. E, velik dio od vas e, će poznavati već poznati te, ta pitanja. I ja ću vas samo podsjetiti na glavne elemente. Najveći e, mogući prinos nije samo znanstveni pojam, to je politički element, politička odluka koja je donesena 2002 to nije e, novi pojam, e, imali smo to već u američkom zakonodavstvu 1945. nakon drugog svjetskog rata. Međutim, e, godinama se to nije smatralo prioritetom. Trebalo je samo spriječiti katastrofu i prekomjerni izlov ribarstvene politike e, su bile e, uglavnom se sastojale od mjere, mjera predostrožnosti i bile su minimalističke e, granice sigurnosti su bile prvi ciljevi zajedničke politike 2002. Trebalo održati stokove u granicama održivosti. Kad se govori o održivosti, to je bio, bila razina e, koja je e, ispod one koja bi omogućila maksimalni e, održivi prinos. Druga faza je bila maksimizacija ulova uz održivost. some Možda želite da prekinemo na čas pa dok se vi pripremite. Oprostite. Definicija koja postoji u glosaru FAO-a, to je najmogući teoretski e, prinos koji se može održavati e, tijekom vremena, a da ne utječe na proces reprodukcije. Ovdje imamo pojam najvećeg prinosa održivosti i e, pridjev teoretski i pod postojećim okolišnim uvjetima. E, ali to također ovisi o e, tome koju vrstu riba lovimo, velike ili male ribe. E, imamo ove krivulje koje već poznate. Tu vidite razvoj ulova i ribljih stokova. Ako nema stokova, nema ni ulova. Evo imamo maksimalni ulov, maksimalni prinos, a imamo e, i e, kolaps zbog prekomjernog izlova. E, maksim, ovaj vrh je maksimum i ovu zelenu krivulju koja pokazuje e, totalnu ukupnu biomasu. Mm, e, imamo djevičansku populaciju i onda imamo, e, idemo prema nuli koji je, koja znači totalni kolaps. Ovaj maksimum, to je maksimalna proizvodnja, to je onda imamo e, smrtnost e, i biomasu koja odgovara ovoj razini biomase. Kako bismo provjerili ovu smrtnost e, riba, koristimo razne načine jednostavne situacije, recimo govorimo o ravnoteži između eksploatacije i e, reprodukcije stokova. E, ovdje imamo isti model kao i prije. Imate još uvijek jedan maksimum MSY mm, i smrtnost ribe. I neću ući u F0 i tako dalje, to je previše tehnički za ovaj sastanak. E, uglavnom definiramo ove simulacije, e, ovaj MSY, e, uzimamo u, u obzir nesigurnosti, varijacije prinosa i reprodukcije, imamo simulacije i utjecaje raznih F-ova, vrijednosti F-ova na budući prinos i biomasu. I naravno, e, već smo rekli da im trebamo predostrožnost, moramo ostati u granicama sigurnosti kako bismo izbjegli katastrofu. E, to jest da biomasa padne ispod dopuštene granice. E, ne smijemo dopustiti da se to dogodi. Ne znam jel možemo ovdje ući u detalje Komisija je zatražila da e, napravimo jedan interval oko ovih vrijednosti. Trebamo naći e, vrijednost EFA što bi nam dalo e, vrijednost ulova koja bi iznosila 95% maksimalnog ulova ili maksimuma. A to mora biti ispod razine smrtnosti to jest granice biomase. Ako je interval ovako velik, ova vjerojatnost e, limitira vrijednosti e, MSI-a. Odatle možemo razmatrati pojedine stokove e, riba Trebamo gledati evoluciju stokova tijekom vremena. vidimo da tijekom vremena e, stokovi se stabiliziraju oko ove vrijednosti. Međutim, ova vrijednost e, MSY je teoretska jer ako sve, su, sve stvari ostaju iste, e, to ne možemo prenijeti na stvarnost jer se e, okoliš mijenja. E, razina biomese BMSY varira o, ovisno o prirodnoj smrnosti, to jest dostupnosti hran, hranidbenih tvari u stvari ono što sam želio ovime reći. Ako se smrtnost može e, lako ocijeniti, e, biomasa e, varira o prirodnim faktorima, pa se smatra da je neopresno da fiksiramo jednu vrijednost BSM, a E, pa onda imamo jedan e, prag u toj vrijednosti. E, to je donja granica nam, koja nam služi za aproksimaciju BMSY tijekom vremena kako se e, e, stokovi iskorištavaju moći ćemo procijeniti malo točnije e, biomasu, to jest BMSY. To je prvi pristup. Drugi pristup je da vidimo interakciju između raznih vrsta riba. Ovo je primjer iz Baltičkog mora koji uzima u obzir e, interakciju e, između haringe i mm, e, drugih riba. Između haringe i papaline. Tu vrijednost BMS Y značajno varira. U tu u, imamo selektivnost koja je važna za pojam e, e, e, najvećeg održivog prinosa. Recimo ako lovimo samo malu ribu ili ako lovimo veću ribu, a malu ribu pustimo da pobjekne onda imamo mnogo veće e, prinose. Imamo gubitke, e, kratkoročne gubitke. MSY e, varira značajno ovisno o selektivnosti ribarenja. Vrijednost najvećeg održivog prinosa varira, isto tako varira i e, količina biomase. Vidimo da imamo vrijednosti koje mogu ići e, od dvostruke količini e, ovisno o selektivnosti. Ako određujemo prinos koji se veže na E, MSY moramo gledati e, razne ribolovne prakse. Dakle, moramo iz teorije preći u praksu i gledati kako stvari stoje na terenu. Vidimo da ove možemo imati i trodimenzualnu krivulju vidimo da nemamo samo jedan najveći održivi prinos, e, možemo kombinirati najbolju selektivnost i najbolji riblji fond kako bismo dobili e, najbolje održive razine e, stokova. I na kraju bih htio reći da procjena ovih referentnih točaka je bila relativno laka za smrtnost, e, za FSMY, e, tu se radi o odlukama u upravljanju. E, to su i biološke i znanstvene odluke. Međutim, sve ove teorije i pretpostavke treba uzeti e, s određenom mjerom opreza. E, sve promjene u okolišu, sve promjene u selektivnosti e, dovode do revizije ovih referentnih elemenata kod revizije zajedničke e, ribolovne politike treba uzeti u obzir sve aspekte koje sam naveo e, jer to e, stokovi moraju biti u ravnoteži s okolišem i kako bismo tijekom godina došli do razine biomase koja odgovara onom što sam govorio o BMSY. ovaj pristup e, nas vodi do e, maksimalnih prinosa e, uz poštivanje aspekata održivosti. Hvala lijepa. Naravno, biti će vremena za postavljanje pitanja kasnije gospodinu Bizovu. Naš sljedeći govornik će biti gospodin Sidney Holt. Izvolite, imate riječ Sidney. Uh, it's a great um, uh, thing, I must say, for me to come. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovno u ovom odboru i mogu vam govoriti o znanosti vezanoj uz ribolov. Time sam se bavio u proteklih dvadesetak ili čak tridesetak godina uz kraće stanke. Neću proći kroz cijeli tekst koji sam pripremio. Njega sam u cijelosti napisao i zatražio da ga svi dobijete. Ja se slažem sa većinom onoga što je prethodni govornik rekao. Međutim, tome bih želio nešto i dodati. Mislim da je odluka komisije prije dvije godine bila upravo povijesne naravi. Naime, tada smo se izvukli iz okova jedne povijesne doktrine a upravo smo danas o njoj nešto čuli. Nastala je nakon drugog svjetskog rata, a promicale su je Sjedinjene američke države kao način da se postigne međunarodni dogovor o tome da u sjevernom i sjeverno-istočnom Pacifiku nitko osim SAD-a ne bi izlovljavao ribu. O tome se radilo. Radilo se o tome da su htjeli potpuno iskoristiti raspoložive resurse sami. Ali kao što je prethodni govornik već rekao, MSY je jedna stvar. Ona ima mnoge prednosti i to je koncept vrijedan sam po sebi, ali on postoji u teoriji, a nikada u praksi. Kada govorimo o ribljim stokovima, moramo biti selektivni i moramo se ribolovom baviti samo s vremena na vrijeme. Ja se zalažem za lokalne MSI-eve, najveće održive prinose, koji ovise o selektivnosti ribarstva. Što se tiče selektivnosti, prilično je važno u vidu imati ulogu opreme, veličine udica, veličine mreža i tako dalje. To su vrlo važni čimbenici, ali jednako tako nisu jedini čimbenici koji utječu na selektivnost. Sva su ribarstva selektivna na različite načine. Svaki ribar koji zna iskoristiti um, to da u stvarnom životu ribe plivaju na različitim mjestima, na različitim dubinama, e, u različitim skupinama, podijeljenima po dobi i tako dalje. Ribarstvo i lovljenje ribe je uvijek selektivno na ovaj ili onaj način. I mislim da bi bilo dobro da svi to upamtimo. MSY jest jedna ključna ideja, ali nije cilj i zadatak ribarstva kao što je komisija u svojoj vrlo važnoj i zamjećenoj odluci rekla, ribarstvo se mora održavati na način da smrtnost riba bude što manja, a da se postigne najveći održivi prinos. Međutim, najveći održivi prinos je nešto što se može postići bez se bavimo određenom određenim omjerom smrtnosti. Osim toga, MSY ovisi o mnogim čimbenicima. Predostrožnost je jedan od tih čimbenika, ali nije najvažniji. Najvažniji čimbenik u odlukama o ribarstvu je gospodarski čimbenik. Nema smisla imati ribarstvo utemeljeno na pojmu MSY, odnosno najvećeg održivog prinosa jer bi moglo doći do toga da vas više financijski stoji uvođenje tog sustava nego ono što ćete dobiti od ribarstva. Možete imati ribarstvo koje je bankrotiralo, ali pošto je načelo MSI-a. To zaista nije put kojim želimo krenuti. Upravo je zbog toga iznimno važno razmišljati o načinu na koji ćemo ustrojiti i postaviti zadatke za svoje ribarstvo. U porazumu e, o kojemu sam govorio, postavljen je MSI kao cilj. Međutim, zbog gospodarskih i drugih razloga se od njega može odstupiti. To je već vrlo jasno u tom sporazumu. Mi već duže vremena neke stvari znamo. Ja vam mogu ovdje citirati recimo važne ljude koji su na konferenciji odmah nakon drugog svjetskog rada upućivali takve poruke. A isto tako imamo i stručnjake iz znanstvenih tijela SAD-a koji govore o upravljanju. Upravljanje treba biti nešto što ćemo razumjeti od početka do kraja ekonomija i ekonomičnost su bitne. Nema smisla da dođemo do većeg broja ribe sa e, većim ulogom truda ako će nas uloženi trud stajati više od vrijednosti ulovljene ribe. To je važno načelo koje vrijedi kao načelo ekonomskog interesa u proizvodnji bilo čega, automobila i slično. I sada dolazimo do jedne ideje koja nije nova, uopće nije nova, ali ju moramo imati na umu. Najprije moramo razmatrati profitabilnost. Mi ne želimo regulirati ribarstvo na način da budemo prisiljeni da radimo na ekonomski neisplativ način. To bi bilo glupo, jer ako bismo tako nešto napravili, to nema smisla. Možemo se svi složiti i svi se slažemo oko toga da ribarstvo mora biti održivo, ali onda se moramo zapitati kako ga učiniti stabilnim. I sada se vraćam na temu biomase i kvota koje određuju izlov kada želimo kontrolirati neki sustav recimo da se radi o vožnje automobila ili vlaka. Mi ne možemo voziti na način da stišćemo kočnicu, a kada pričamo o ribarstvu uvijek stišćemo kočnicu, a ne govorimo o unosu energije ili truda u poticanje ribarstva. A ja mislim da je taj dio najvažniji dio. Je li sada na prozivnici moj e, graf? Ja ne vidim dobro. Imam e, prezentaciju ispred sebe pa bih sada želio o njoj nešto reći. Dakle, ja ću ponoviti neke od stvari koje je rekao prethodni govornik, ali mislim da bi to i trebalo učiniti kako bismo vrlo jasno znali gdje se sada nalazimo. Na ovom srednjem prikazu možemo vidjeti grafički prikaz održivog prinosa i ulova. Zatim imamo i vrijednost ulova u usporedbi sa e, troškom lovljenja. Dakle, radi se o bazičnim idejama. Ono što je važno na ovom prikazu, a to je samo jedan od primjera tisuća i tisuća e, računalnih prikaza kojima za različite selektivnosti možete prikazati različite primjere, radi se o ključnom obrazcu ono što je najvažnije u tom obrazcu je pogledati dio u kojemu je linija na vrhu, a tada je ona ravna. Dakle, kada pogledamo krivlju, možemo vidjeti da možemo mijenjati ribolovni pritisak, ali ne dobiti veći ili manji ulov. I to je bitno. Možemo smanjiti ribolovni pritisak a onda uloviti manje od najvećeg održivog prinosa, u teoriji, ali ne mnogo manje. No, kada smanjujemo ribolovni pritisak ili napor, možemo i tekako uštediti na gubitku energenata i energije kada uložemo napore u ribarstvo. Evo primjera. Ja sam prošao kroz stotine i stotine primjera kada je bilo moguće imati 10% manje od najvećeg održivog prinosa u određenoj selektivnosti, a to biste mogli dobiti za 50% manje energetskog uloga. To je u ekonomskom smislu iznimno važno, a žrtvovali ste samo malo. 10%, barem u teoriji samo 10% od teoretskog ulova. Sve to ovisi o vrsti i tako dalje, ali u osnovi se radi o sljedećem. Prihvatite da ćete uloviti manje od najvećeg održivog prinosa, ali do njega, do toga dođete puno, puno jeftinije. A sada sljedeća tema. Ja ne govorim o biomasi. Ne volim govoriti o biomasi i mislim da zato imam dobre razloge. Produktivnost ribljeg stoka ne ovisi samo o biomasi tog stoka, već o sastavu stoka. Biomasa istog stoka, iste vrste, iste težine ima drugačiju biološku produktivnost i zbog toga drugačiji potencijal za postizanje održivog prinosa. To ovisi o tome imate li velik broj malih riba ili malen broj velikih riba. To je isto bazična ideja. Biomasa je drugačija od pitanja e, prinosa prirodnog prinosa koji se mijenja i ja o tome ne volim govoriti, odnosno prirasta koji se mijenja. Sada pogledajmo drugu liniju. Tu možete vidjeti veličinu ribljeg stoka. Veličina ribljeg stoka je nešto što možemo vidjeti da se iznimno brzo smanjuje od početka održivog ribarenja. Da bismo postigli najveći održivi prinos, morate prihvatiti da ćete imati relativno male stokove. Ja i imam brojke koje to potkrepljuju, ali ponovno, one ovise o vrsti ribe o kojoj govorimo i drugim čimbenicima. U isto vrijeme treba reći nešto, ali nemam prikaz koji to potkrepljuje, događa se još nešto kako raste ribolovni pritisak, tako se smanjuje prosječna veličina ribe u ulovu, a veća riba je vrijednija od manje ribe. To je opet ekonomski čimbenik koji moramo imati u vidu. No postoji jedna stvar koju želim posebno naglasiti. Da bismo postigli najveći održivi prinos MSI moramo razmišljati o najnižoj stopi ulova. To je nešto što zna svaki ribar. Koliko očekuje da će uloviti u mjesec dana. Svaki ribar zna što očekuje u tom razdoblju kako bi pokrio troškove i mogao nastaviti poslovanje. To je od ključne važnosti za ribolov. Prema tome, ako možemo imati visok održivi ulov, visoko drživi prinos koji možda nije najveći mogući, ali je još uvijek prilično velik. To je vrijedno truda. I na kraju možete vidjeti treću liniju na prikazu koja se kreće prema dolje o njoj ne govore mnogi, ali u stručnoj literaturi ona je poznata. O njoj pišu drugi autori, ja sam o njoj pisao prije 15 godina. Dakle, profit od ribarstva, pogotovo održivog ribarstva, je razlika između tržišne vrijednosti ulova i troška lovljenja. Dakle, to bi bila ta marža o kojoj razmišlja svaki ribar. Kada radite izračun, to je lako. Najprije morate imati dobre pretpostavke. Naravno, kad biste trebali imati točan izračun, to je složena ekonomija. Međutim, ovako, za početak, razmišljate o veličini ulova i trošku dolaska do tog ulova. ulova. I sada pogledajte tu treću liniju pri dnu. Ona uvijek ima maksimum i tu govorimo o ekonomski najvećem održivom prinosu koji je mm, uvelike udaljen od truda koji morate uložiti da postignete MSI. Ja mislim da ne bi trebalo ići do tog maksimuma, dakle ekonomski najvećeg održivog prinosa. Postoje dobri razlozi da se ne trudimo postići maksimum mnogo čega u životu. Međutim, ono što ovdje jasno vidimo je sljedeće. Trebate si postaviti cilj između MSI-a i MSI-a, dakle ekonomski najvećeg održivog prinosa. U razlici između to dvoje vidimo raspon unutar kojeg ćemo uložiti određeni trud da bismo ulovili ribu. To nije tako teško kao izrada prve procjene. I s time su se ekonomisti u proteklim desetljećima igrali. Ako znate i razumijete što to znači točka pokrića za svakog ribara, odnosno koliko treba uloviti da bi ostvario putem prodaje tržišnu vrijednost koja će mu pomoći da pokrije troškove poslovanja, kupi gorivo za čamac, e, kupi namirnice svaki mjesec i tako dalje, onda je to nešto od čega polazimo. Točka pokrića. To se može postići na temelju prve procjene ako samo znate točku pokrića za svoje ribarstvo. Dakle, pritisak ribolova i veličina stoka dovode do ulova koji e, pokriva trošak lovljenja, odnosno pecanja. To je izračun do kojeg možete doći otprilike vrlo lako, a točno vrlo teško i složeno. Neki kažu da čak nema smisla pokušati to izračunati potpuno točno. Ali kada razmišljamo o politikama ribarstva, onda ne možemo o svemu razmišljati pojedinačno. Moramo osmisliti neko opće pravilo, a opće pravilo bi bilo sljedeće. Prvo moramo uzeti u obzir stopu smrtnosti riba. Ono se nalazi između MSI-a i BMSI-a i ne tiče se ekonomskog maksimuma niti optimuma nego prihvatljive razine. I sada bi zadatak bio odlučiti na koji način taj izračun može uzeti u obzir različite opcije unutar tog ograničenog raspona između MSI-a i EMSI-a. A sada ću naglasiti nešto što sam ranije samo napomenuo. Mislim da bi bilo važno učiniti nešto što do sada nismo baš uspješno radili na razini komisije niti drugdje. Ne treba promatrati dinamiku populacija riba, već dinamiku ribarstva. Treba izraditi računalnu simulaciju načina na koji ribarska industrija reagira na sve ove različite čimbenike uključujući prirodne čimbenike, ali ne samo njih. To je nešto što se činilo vrlo rijetko, ali vrlo kvalitetno. To je dobro napravila eh, IVC, Međunarodna organizacija za izlov kitova. Ali to nije ušlo u provedbu. Jednako tako, to je vrlo kvalitetno napravljeno u Južnoj Africi. U tim računalnim simulacijama nailazimo na složene i teške modele, ali postoje ljudi koji to mogu napraviti. I važno je da to naprave. Na taj način mogu izračunati na koji način prijeći sa trenutka u kojem smo sada do održivog ribarstva. Mi se nabacujemo godinama, 2015. 2020. i tako dalje. Ali koliko ja znam, niti jedan računalni model ne pokriva sve aktivnosti koje u stvarnosti moramo poduzeti. I još nešto treba uzeti u obzir. Moramo imati sustav praćenja. Sustav monitoringa koji vam neće samo pratiti kvote i održavanje kvota, da se mene pita uopće ne bi postojale kvote. Mislim da je to najgori mogući način reguliranja ribarstva, ali dobro, to je moje osobno mišljenje. E, možda da vam kasnije objasnim zašto to tako mislim, ali vratimo se na temu. Treba nam sustav monitoringa, odnosno praćenja, koji neće samo pratiti provedbu propisa i zakona, već će to biti sustav koji će pratiti e, riblji stok i da li se on ponaša onako kako mi to očekujemo. Moramo nekako provjeravati da li mjere koje poduzimamo postižu ono što želimo postići, a sada to nije baš jasno. Mislim da sam dovoljno govorio pa bih sada stao. Hvala vam na pažnji. So, now for the first... A sada dajem riječ posljednjem govorniku prvog e, panela, gospodin Rainer Freuze, dajem mu 15 minuta, ima 15 minuta na raspolaganju, izvolite. Well, thank you very much for the invitation and it's a hvala na pozivu. Doista je velika čast govoriti nakon prethodnih e, govornika mojih e, kolega. Ponovit ću manje više ono što je već rečeno u prethodnim e, prezentacijama, no iz drugog ugla možda. Možda će nam to pomoći u razumijevanju teme. Trebali smo govoriti o o e, najvećem održivom e, prinosu. Daću vam grube definicije, one nisu 100% znanstveno točne i ispravne, no pomažu vam da razumijete o čemu se radi. Dakle, daću vam isto tako okvir najvećeg održivog prinosa, Potom ću vam e, dati jedan mali prikaz statusa e, stokova koje što nije prikazano u prethodnim izlaganjima, to će danas biti prvi put, te ću potom ukazati na zamke i propuste ovog e, pristupa. Dakle, nastojat ću ne ponavljati odviše toga. Dakle, MSI je maksimalni u ulov koji stok može zapravo podnijeti i odnosi se i odnosit će se i na buduće stoga. Važno je stoga izlovljavati toliko da se zadrži stok. Ne smijete ga smanjivati. Što je F? Ono je, to je vrlo teška kratica za objasniti. F možemo shvatiti kao razmjer prosječne biomase koja je ulovljena godišnje. Znači razmjer kao što su moje kolege e, rekli, zamislite da možete svake godine uloviti 20% najvećeg održivog prinusa. F znači, znači da možete uhvatiti i iz vode izući 20% stoka svake godine. Tu je najveći održivi ekonomski pristup da je biomasa veća od onog koji može proizvesti najveći održivi prinose mi moramo stoga preći iznad biomase, mi moramo ići iznad te vrijednosti kako bismo dobili dobre profite i imali dobre profitne marže. Ovdje je okvir kojeg ću polako objasniti. Uzet ću si vremena što vidite na ovom grafikonu na osi X imamo ribolovni pritisak u odnosu na najveći održivi prinos. U sredini imamo taj ribolovni pritisak, odnosno intenzitet će biti točno isti kao i MSY tu je biomasa na toj osi koja je odnosna na biomasu koja ga može proizvesti. A iznad tih vrijednosti vidjet ćete BMAY, a to je ekonomski prinos koji dolazi i iz e, Australije. To je dobar cilj, cilj kojem treba težiti. U australskim stokovima se najme postiže upravo taj ekonomski prinos. Posljednja je e, granično ograničenje u smislu sigurnosti to je osnovni i ključni cilj iz e, prošlosti, iz prošlih zajedničke ribarske e, politike. Naime, izvan tih granica više nije sigurno. E, zamislite ovaj dio obojan zelenim, kako je na mom računalu no nije bitno u tom pravokutniku između biomase koja proizvodi najveći mogući prinos i intenzitete ispod njega vidite cilje naše nove zajedničke ribarstvene politike. I tu vidimo visoku biomasu, visoke profitne marže i visoke ulove. Ovdje vidimo e, crveni, e, crveni dio koji pokazuje e, kada su stokovi premali i prirast pada ulovom. To je vrlo opasno područje u koje ne želite zalaziti. Ne želimo, ponavljam, zalaziti i to ostaje istinitom Ovdje pak u ovom pravokutniku, u ovom području koje je obojano ružičastom bojom je područje koje okazuje prekomjerni izlov. Vi ste i dalje iznad kritičnih razina i tu je bio cilj zajedničke ribarske politike iz 2002. nalazio se upravo u tom području. Ovdje pak u posljednjem žutom pravokutniku vidimo područje obnove. Ako su stokovi tu, znači da je intenzitet ispod MSY. Očekujemo da će se za nekoliko godina povećati stokovi i ući u ovaj gornji kvadrant. Znači treba strpljivo čekati da se biomasa polako poveća. To je prvo što sam vam obećao. Ovo je druga točka koju sam spomenio. Ovdje je stanje stvari iz sjeveroistočnog Atlantika, stokova iz tog dijela oceana i ovo je procjena situacije da vidimo gdje se nalazimo. Već imamo e, dobre vijesti u zelenoj e, području i e, to su podaci iz 2013. Stoga se možemo nadati da će i vrijednosti iz žutog pravokutnika u budućnosti prijeći u ovaj gore. Međutim, uznemiruje i dalje što su mnogi stokovi u crvenom dijelu, a neki pak je, neki pak su još e, opasniji jer ukazuju da se stokovi nisu oporavili gdje je prirast veliki probleme i e, znači postoje velike teškoće da stokovi izađu iz ovog e, pravokutnika Još bih dvije e, stvari napomenio. A to je što određuje gdje se e, pojedini stokovi nalaze lijevo ili desno i koliko im vremena treba da pređu iz opasnog područja u ovaj dio koji ne predstavlja opasnost. E, to je zapravo odluka vijeća koja, prema kojoj se stokovi smještaju u jedan ili drugi dio. Stoga on, njihovo premještanje ovisi o provedbi odluke vijeća. Možemo reći da je to potpuno arbitrarna granica koja je rezultat ljudske odluke donesene na nekom zasjedanju vijeća. Ništa nas e, ne spriječava da to e, promijenimo. No, još nešto, e, riječ je o ovoj drugoj osi gdje će ovi stokovi o završiti ovisi i o smrtnosti, a koliko će im vremena trebati da dođu u zeleno područje. Ugrubo rečeno, možemo zamisliti ravnu crtu iz ovog, do, iz ovog područja do ovog srednjeg dijela kao tipično kretanje stoka toka kao tipično kretanje ribljeg fonda. Ako smanjimo ili hajmo uzeti primjer iz ovog dijela grafikona, recimo ovaj stok, da bi smanjili smrtnosti, biomasa će se povećati do ove granice. Ovo je pojednostavljen prikaz, priznajem, ponavljam već rečeno. Koliko ponavljam vremena za to treba. A uglavnom ovisi o smrtnosti preostalog ribljeg fonda. One će se brže povećavati što je intenzitet manji. No i važno je da prirast raste, da se stok ne nalazi u crvenom dijelu grafikona, nego da bude u žutom dijelu. Onda ako je u žutom dijelu je pitanje somatskog rasta, koliko brzo populacija može rasti i pitanje je koliko dugo vremena im treba da e, postanu zrele, seksualno zrele e, ribe. A to ovisi o e, vrstama. Ovo je, ponavljam, biološka os, no govorimo i minimalnom, i minimalnom miješanju ljudi. Sve to ovisi o čimbenicima koji su vam poznati, no grubo rečeno riječ je o razdoblju od jedne do pet godina. možda postoje neke, e, neke ribe, neke riblje vrsti iz vrlo velikih dubina koje se sporo sporo e, oporavljaju, odnosno sporo rastu spomenio sam zamke i neuspjehe, odnosno nedostatke koncepta najvećeg održivog prinosa. Po mom mišljenju, jedan od najvećih, zbog čega nikad nije dao rezultate u prošlosti, je kada se e, taj koncept koristi kao cilj i to vidimo u Europi, dakle da se da se taj maksimum uzima kao cilj a to nikad nije dobro, nikad nije dobro maksimum uzeti kao cilj, to je jednostavno strategija koja ne donosi rezultate. Preskočit ću neke od ovih točaka, no što to zapravo znači? Mi želimo sve stokove vidjeti ovdje njih dva, 27. To je nemoguće, međutim, oprostite, 47 stokova. Ne možete, i svi se slažemo oko toga, ne možete sve stokove imati u istom trenutku na najvećem održivom prinosu na tim razinama. A kada govorimo o tome da se MSY odnosi na sve stokove, ne možete jednim udarcem ubiti dvije e, muhe ako lovite e, velike e, ribe grabežljivice morate im dati nešto da jedu oni se hrane možda s kušom papalinom i nekim drugim vrstama znači oni moraju naći e, hranu da bi mogle rasti i da bi se mogle razvijati. One su važna, ključna e, ključna karika između različitih dijelova i razina ekosustava, morskog ekosustava. Znači, imamo ribu koja je milimetarske veličine, no s druge strane bakalar je e, mnogo veća e, riba. Ako želimo iskoristiti tu energiju nama treba e, neka međuvrsta koja će prenijeti energiju između te dvije vrste, dakle velikih i manjih e, riba, što skuše relativno dobro obavljaju. Zatim e, imamo i isto tako e, cijenu prošlih bivših plovila koja isto tako je čimbenik koji određuje hranu što nam pokazuje i vidimo to iz studija da e, te ribe koje služe za, kao hrana drugim zapravo spadaju u dijapazon od 0,5, odnosno polovinu najvećeg održivog prinosa kada lovimo ribu prije no što ona uspije eh, narasti, moramo razmišljati o selektivnosti. Selektivnost je koncept koji je neobično važan za najveći drživi prinos. Možda, mnogi, možda mnogima nije jasno što selektivnost zapravo znači. To znači da se ne lovi riba prije no što im se dopusti da naraste. Tek nekoliko informacija. E, oni moraju doći i postići dvije trećine svoje maksimalne duljine. A e, zapravo su ribe najčešće zrele kada dosegnu između jedne i dvije trećine maksimalne duljine. Ako odlučimo i ustanovimo e, smrtnost i vrijednosti duljine dolazimo zapravo do vrijednosti maksimalnog ulova i smrtnosti e, riba. Trebali bismo stoga razmišljati o selektivnosti koja je kao tema bila tabu u proteklom razdoblju a selektivnost se zapravo može povezivati sa najmanjom razinom ribe koju se može uloviti. A odnosi se na sve vrste riba na taj način uzmete li te vrijednosti u obzir dolazite i do najmanjih mogućih profita. To bi bio kraj mog govora. Hvala vam na pozornost. Sigurna sam da ćete sada imati mnogo zanimljivih pitanja. Najprije ću zamoliti komisiju da zapitati vas da li želite uzeti riječ. To je gospodin Penjas. Želite li nešto reći u ime komisije? Hvala lijepa predsjednice. Ja nisam ništa e, pripremio. Mogu improvizirati. Nas jako zanima ova rasprava. Imam nekoliko komentara o ovome. Jedan komentar jeste da je SMI malo nejasan pojam, to je možda neka religija, ali moramo to pogledati s gledišta eh, potpornog pomanjkanja dugoročnog cilja u našim planovima. Godinama već govorimo da zajednička ribarstvena politika odlučuje o upravljanju u ribarstvu. I, i to kratkoročno jer nemamo dugoročnog cilja. Pa je snaga SMI-a da po prvi puta sada imamo odluke u upravljanju koje se ne e, baziraju na nekim nejasnim dugoročnim ciljima već imamo jasan dugoročni cilj, bez obzira na to kako su nam nedostupne specifične formulacije. E, usprkos razlikama koje postoje u miješanim e, ribarskim sustavima, u osnovi Prednost e, ciljeva SMI-a jeste da sada odluke više nisu zasnovane na kratkoročnim razmatranjima, već se e, zasnivaju na dugoročnim ciljevima. Mada taj dugoročan cilj nije određena fiksna točka. A to je i dobro. Znamo da SMI i nije fiksna točka, nije to neka vjera, nije to Biblija, već je to jedna vrsta smjernice. Također smo čuli e, usporedbe između FSMI-a i BSMI-a. Jasno je da FSMY je jedan parametar koji možemo kontrolirati, jer možemo kontrolirati ljudsko ponašanje, ali ne možemo regulirati i dati propise prirodi. Pa je važno da se zakonodavci slože što je FSMI. Spomenuto je i pitanje uh, raspona FSMI-a. Jasno je iz ovog što smo čuli da nema jedne vrijednosti za FSMI, jer se stvari mijenjaju. Naročito je pojam e, BSMI-a nestabilan, on se mijenja. I to govori u prilog sustava u kojem imamo opcije e, e, da razmatramo razne interakcije ekosustava ne smijemo gledati samo uh, i gledati i izolirane stokove. Moramo gledati cijeli ekosustav. iz toga moramo izgraditi uh, odnose i uh, ekološke odnose između raznih vrsta stokova. Gledati moramo imati razinu FSMI-a E, sa znanstvene strane. Pa onda možemo imati parametre e, koji će e, uzeti u obzir i ribolovne i ribarske aspekte. A to znači da sigurnost populacija ribljih fondova se sada gleda u složenijem svjetlu jer e, parametri za određene stokove se kombiniraju sa drugim elementima. E, znamo koja vrsta ribe jede drugu ribu. E, pa moramo imati fleksibilniji pristup kako uspostavljati kriterije. Jedno pitanje koje me posebno zanima ovdje, a spomenuo je to Sidney Holt, sve što on rekao je zanimljivo naravno, on kaže da upravljanje mora eh, ići negdje u sredinu između eh, MSI-a i maksimalnog ekonomskog prinosa. Eh, to međutim se može, može raditi samo ako države članice gledaju ekonomsku racionalnost. A to nije slučaj sada razne države članice imaju različite socioekonomske ciljeve u upravljanju e, ribarstvom. Neke e, žele maksimalni prinos, žele da e, tu vlada ekonomska racionalnost, a druge države članice žele održavati nivo zaposlenosti, pa čak na uštrb profitabilnosti. Imamo mnogo socioekonomskih pristupa, toliko pristupa koliko imamo i država članica. E, stoga moramo e, imati održivo upravljanje resursima. Mm. Naravno uzimajući u obzir sve ove različitosti imamo e, teškoće u praksi jer ekonomska racionalnost nije nužno politički cilj svih država članica. To treba uzeti u obzir. Mm, ja ću vrlo rado odgovarati na pitanja. Zahvaljujem na odličnim prezentacijama. Hvala lijepa. Ima li kolega koji žele uzeti riječ? Imamo li pitanja? Gospodin Korbet ima riječ. Vrlo jednostavno pitanje. Da li i itko od naših stručnjaka ima e, ima nešto u čemu se nisu složili sa drugim stručnjacima, dakle neka neslaganja. Hvala lijepa. Ja sam e, u prošlosti često govorila e, o zajedničkoj e, ribarstvenoj politici. SM i nije rješenje svih problema, ali ipak trebamo imati jedan cilj. Već je rečeno da države članice iz različitih razloga i E, imaju različite pristupe e, cijeloj stvari. Stoga moramo imati jedan put koji će nas voditi do održavosti e, stokova. Sjećam se diskusije o BSMI-u. Ako imamo ozbiljnu diskusiju u tom, o tome, nije tu važna samo dobra volja E, e, imamo na tapeti i nezakoniti ulov na istočnom moru imamo problem da e, bakalari više nema dovoljno hrane i tako dalje. Ribarstvo će biti pod kontrolom ako idemo korak po korak a ovi pojedini koraci e, moraju biti ozbiljno shvaćeni. Pitanje. Ako imamo e, dosljedan e, SMI, hoćemo li, slažem se sa Sidnjem Holtom, koji kaže da za ribire nije cilj da budu održavi, već oni žele zaraditi novac ali novac mogu zaraditi samo ako u moru ima riba. Ribe se moraju moći oporaviti i reproducirati. Mm, mm, mm, mi još nemamo nekih e, e, kamenčića u našem cjelokupnom mozaiku. E, zajednička ribarska politika mora biti upotpunjena mi smo imali prije e, neke e, druge tehničke e, mjere sada imamo i novih imamo nove zakone a sve zajedno pitanje je možemo li se nadati ako slušam znanstvenike a oni nažalost uvijek imaju pravo bojim se da se borimo s vjetrenjačama Htjela bih na to odgovor. Hvala lijepa, e, gospodin Vestera Santos. U prvom redu bih htio zahvaliti našim izlagačima. Imali smo vrlo zanimljiva izlaganja. Eh, i food for thought, eh, ko što kažu englezi, dakle mate, materijala za razmišljanje. Eh, mnogo ste elemenata politike e, MSI-a dotakli u izlaganjima. Imamo tu i prednosti i ograničenja ovog pristupa. dobili smo vrlo dobar sadržaj ove politike dakle neke substancijalne informacije. Naročito bih zahvalio gospodinu Sidniju Holtu na njegovim informacijama. On je e, e, značajno doprinio e, teoriji ribarstva svojim znanjem i svojim radi. od samog početka ideje MSI-a on je na tome intenzivno radio i to je sada ključ e, politike u 21. stoljeću. Upravo je on uvjeo modele koje e, sada koristimo za upravljanje ribarstvom. Nažalost, e, mnoge su politike ribarstva slijedile samo logiku gramzljivosti Postavit ću jedno možda jedno prejednostavno pitanje. Ako nema riba, nema ni ribara. ako ima riba, onda mogu postojati i neki ribari. To je logično. Ali na kraju dana, a ako nema riba, nema ribara. I to mora biti ključno pitanje. Ima jedan pojam. Ko, koje bih e, želio da komentirate. A to je e, koncept e, najvećeg održivog ekonomskog prinosa. Subvencije maskiraju ekonomske gubitke koji bi se inače dogodili, do kojih bi inače došlo. U mnogim slučajevima radni uvjeti na brodovima su na rubu ropstva. Mnoge zemlje e, prisiljavaju radnike da rade u nemogućim uvjetima. Ne znam što trebamo reći o toj situaciji. Što mislite o subvencija? Maskiraju li one činjenicu da, se da dolazi do ekonomskih gubitaka? Hvala lijepa. Moje pitanje bilo za Sidnja Holta. Govorili ste i pisali o ekonomskim prednostima za in, e, ribarstvo, za industriju. Ako su stokovu iznad MSI-a, e, rekli ste da ako lovimo e, manje od 10% od MSI-a, onda ćemo pokriti troškove ulaganja E, imam, Sidni, možda možete početi e, time da odgovorite na ono što je rekao gospodin Penja i drugi kolege ovdje. Mm, predsjednice, e, pokušat ću odgovoriti na dva pitanja. Prvo je vrlo važno pitanje koje je postavio povjerenik, a to su razne politike i problemi država članicama e, država članica. Potpuno se s time slažem. Ne predlažemo e, jednu jedinu e, ekonomsku opciju za ribarstvo. Mislim da, međutim, da sve države članice ne mogu biti zainteresirane e, za ono što je Amerikanac u Ujedinjenim narodima rekao e, prisilnu neučinkovitost, e, prisilno smanjivanje pritiska, recimo lovljenje samo tri dana tjedno i sve stvari koje su krive u sustavu upravljanja Međutim, isto je tako točno da sve države članice imaju niz interesa, spektar interesa. Netko je rekao e, održivi broj ribara, drugi govore o ekonomskim prioritetima, ima i drugih prioriteta. Kad smo o tome e, raspravljali u Britaniji nakon drugog svjetskog rata, Mm, e, rekli smo e, nemojmo izgraditi e, flotu na sjevernom moru na prijašnje razine izgradili samo do 60% predratnih kapaciteta zanimljiva stvar u to vrijeme to mi je bilo otkriće predstavnici mornarice ratne mornarice su rekli ne možemo e, reći e, da ne trebamo ribare i brodice jer ćemo trebati e, pomorce za sljedeći rat. Ribarska industrija je sustav regrutiranja za mornare i ratnu mornaricu. To mi je bilo otkriće. <laughs> Zaista vjerujem da negdje u ovom e, rasponu e, MSI i FMSI, e, negdje u tom rasponu možemo reći da imamo dobrih točaka i loših točaka, točaka koje su prihvatljive za sve države članice, bez obzira na to na što stavljaju naglasak u svojim opcijama. E, što je bilo drugo pitanje? E, e, da li se ne slažete sa nekim? Da li se ne slažete s nekim stvarima koje su rekli drugi govornici, ova druga dva? Da li se ne slažete s onim što su rekli vaši kolege ovdje? Slažem se, se sa svime u načelu ali se ne slažem s nekim detaljima. Ali to mm, ne tiče se toliko biomase koliko drugih stvari. E, mi svi govorimo vrlo slične stvari na malo drugačiji način. Ono što je naravno važno, a rekao je to povjerenik ovdje, e, a to je da E, nova politika sada postavlja vrlo ozbiljne cilje, ciljeve, ne samo spašavanje ribljeg fonda, e, ne samo izbjegavanje e, kolapsa u ribarstvu. Kad bi svi kolapsi Ovdje se e, radi o tome što je već neko spomenuo. Kako postupati s grabežljivcima i tako dalje. U tim, u toj situaciji me se ja snažno dojmio e, jedan članak e, Alana Longhursta Um, britanski znanstvenik koji je uh, veći dio svog života proveo u SAD-u. Uh, on je uh, napisao vrlo dobru knjigu o lošem upravljanju u ribarstvu. On kaže da su sve ribe ljudožderi mm. bakalar se eh, hrani manjim bakalarima. Mm, e, I tu stvar trebaju znanstveni eh, razmotriti. Eh, dakle, ribe su, jedu svoju vlastitu braću, one su ljudožderi ili ribožderi. Sve te stvari treba uzeti u obzir. Jasno je da ako kažete da sve te stvari trebamo uzeti u obzir, e, onda nećemo imati ribarstvo jer je to previše složeno, imamo previše različitosti, varijacija. Opća ideja onog što mi tražimo je biomasa, biomasa ili veličina ribljih fondova, sve je to u interakciji Međutim, moramo imati jedan, jednu operativnu politiku, inače ćemo se izgubiti u raspravama i detaljima. Došli smo do te točke u izjavama komisije. Imamo sada izjavu o politici. Važno ju je e, te izvet, izjavu i interpretirati, ali u tim interpretacijama ne smijemo ulaziti u previše detalja. U prvom redu ribarstvo mora biti, mora donositi dobit, mora biti profitabilno. E, politika e, upravljanja ne može e, dovesti do bankrota ribara. To je prva stvar. A unutar održivosti i dobrog ulova moramo prehraniti svijet. A, a moramo malo više govoriti, a o tome će govoriti panel broj 2. To je, e, tiče se upravljanja. Mi moramo osigurati stabilnost ribarstva. E, jedan primjer E, e, komisija za kitove je dala simulaciju upravljanja. E, to je rekao jedan kitolovac, vjerovali ili ne. Ne želimo da nastavimo taj, tu raspravu sa raznim kvotama svake godine. ne možemo planirati, moramo imati stabilnost i e, to se može primijeniti na ovo pitanje e, da li koristimo ce ili smanjujete broj e, ribarskih brodica. Moramo imati stabilnost. Ali tu sada govorimo o primjeni politike, a ne o definiciji politike. Evo, toliko od mene. Odlično, hvala Sidni. Gospodin Bizo, što vi mislite o ovoj temi? E, čuli smo e, nešto o tome jesmo li na dobrom putu. E, Međunarodno vijeće za iskorištavanje mora je donijelo procjenu o iskorištavanju morskih resursa ribarstvo se smanjilo na polovicu imamo poboljšanje iskorištavanja europska komisija u, svom, e, u svojoj godišnjoj bilanci kaže da, ve, e, da da e, je iskorištavanje stokova sada unutar MSI-a. Stoga mislim da smo na dobrom putu ali čak ako mm, imamo smrtnost koja je ispod MS a i biomasa se povećala, mm, pogledajte e, e, recimo e, bakalar u Kanadi. Mm, tu su imamo mm, tu isto problem sa koja riba jede koju. Znanstvenici mm, su sada eh, mm, pokazali da ne možemo uvijek sve predvidjeti. I sada vidimo da ne možemo sve izračunati eh, računalom. Ima još na dobrom sam putu, premda još preostaje mnogo posla. Hvala. Mr. Fruese, do Puno hvala. Gospodine Fruese, želite li vi možda zaključiti ovaj dio rasprave, a nakon toga krećemo sa radom sljedećeg panela. Izvolite. Ako se sjećam pitanja, slažete li se ili možda ne slažete sa svojim kolegama u pogledu nečega? Baš kao i Sidni. Mi se manje više u načelu o svemu slažemo, ali kao znanstvenici se ne slažemo o detaljima. No to je uvijek tako i drugačije niti ne može biti u pogledu važnih tema i ključnih pitanja nemamo nikakva neslaganja. To je bilo prvo pitanje. Drugo pitanje je bilo da li je MSI i više od MSI-a pravi put, da li ćemo tako postići svoje ciljeve. Čak i ako postoji nezakoniti, neprijavljeni ribolov, čak i ako postoje prirodne nepogode, ako dođe do invazija južnih riba i slično. Je li MSI pravi put? Moj odgovor je da. Pogledamo li sve te scenarije i zapitamo li se da li bi e, povećanje ribolovnog napora riješilo te probleme? Ja ne vidim da bi, mislim da ne bi jedino što možemo napraviti je ojačati svoje stokove kako bi mogle e, naše ribe preživjeti napade riba iz drugih mora. Mislim da smo krenuli u pravom smjeru. A što ranije ojačamo otpornost svojih tradicionalnih stokova, to bolje. Zatim smo imali e, ovdje jedan argument ako nema ribe, neće biti niti ribarstva. S time se slažem, ali rekao bih jednu e, sitnicu. Ako se sjećate moje prezentacije, mi smo govorili o tome kako je dozvoljeno izloviti 20% ribe svake godine. Ovako, mi to sada ne možemo napraviti budući da je riblji stok e, premalen. Ne možemo uloviti sve što nam je na raspolaganju da bismo ispunili kvote. Međutim, u budućnosti, kada podignemo razinu stokova, imat ćemo dostatne količine riba i ribarima će biti lako uloviti ribu, vidjet će ih i moći će ih uloviti. Ono što želim reći je da moramo educirati ribare i reći im da ostavljane ribe u vodi jest u redu, jer ne možemo imati ribare koji razmišljaju na sljedeći način. Ako riba ostaje u moru, to nije u redu. Moramo sve izloviti. To nije točno. Neka riba će umrijeti, to je točno, ali neka će narasti i još će uvijek biti na raspolaganju i naredne godine. Ja mislim da jedino tako možemo osigurati visok ulov u budućnosti a sada još dva argumenta u istom kontekstu. Mnogi smatraju da je visoki F, visoka F vrijednost u redu. Ja mislim da ako imate F, odnosno omjer prosječne biomase koja se izlovi iznad određene mjere, onda će svaki daljnji rast smanjiti profit. Ne, vi ćete prvo imati neočekivanu dobit, ali nakon toga će doći do padanja profita i onda ćete doći ispod prosječnog um, nivoa dobiti. Dakle, prvo ćete imati neočekivanu dobit, nakon toga prosječnu i nakon toga iz godine u godinu sve manju dobit. Isto vrijedi za selektivnost. Ako poštujete sve obveze koje propisi nameću, a znamo da postoje mnoge mjere u kojima želimo prvi ulov smanjiti i smanjiti selektivnost. Neki ribari smatraju da je to dobro, ali opet se ponavlja isto načelo. Ako pojačate ribolovni pritisak za veći udio stoka, onda ćete e, pojačati e, riblji, ribolovni pritisak, ali smanjiti riblji stok, jer ćete ribu ranije izlovljavati i ona neće narasti i tako će se stok smanjivati. Prema tome, na taj način će doći do smanjivanja profita. Ista stvar, vi ćete prve godine možda naići na veću dobit, jer ćete uloviti i malu ribu uz veliku, ali nakon toga, budući da neće biti razmnožavanja, imat ćete sve manji i manji ulov i profit iz godine u godinu. Ono što mene muči je da nitko o tome ne govori ribarima. Pa ne bismo li se trebali obratiti ribarima, govoriti o ovome i vidjeti što oni o tome misle. Možda trebamo govoriti o manjim mrežama i višim vrijednostima F. Eto, e, to bi bilo sve što sam želio reći. Hvala. Evo sada topao pljesak za sve govornike. Puno hvala, a sada nastavljamo sa drugim panelom. Dala bih najprije riječ gospodinu Samuelu Rauhu. Izvolite i dobro nam došli. Vi E, dakle, naš nam govornik dolazi iz SAD-a, iz organizacije NOAA. Dobar dan svima, drago mi je da sam ovdje i drago mi je što ću vam moći govoriti o tome na koji način SAD primjenjuje MSI načelo. Prema našemu iskustvu e, mogu vam reći da nam je zaista veliko osvježenje doći ovdje, slušati vašu raspravu, jer mi si postavljamo većinu pitanja koja si i vi postavljate, a moram vam reći da nemamo bolje odgovore. Muče nas iste stvari, računamo F, e, B, i tako dalje, sve ove vrijednosti o kojima ste danas govorili. Ja se ispričavam, ali neću e, iskazivati vrijednosti u eurima, već u dolarima. Dakle, mi u SAD-u svake godine oko 200 milijardi dolara doprinesemo američkom gospodarstvu, a isto tako kroz ribarstvo postižemo 1,7 milijuna radnih mjesta. U proteklom desetljeću nije nam bilo lako i do nedavno nismo postigli neke od vizija koje smo si postavili vezano uz ciljeve koje želimo postići. Međutim, govorim o 9,9 milijardi e, funti e, plodova mora procijenjenih na 5,5 milijardi dolara u 2013. godini. Sada ću vam reći kako smo postigli održivost. Naši ribari postuju profitabilno, a jednako tako izlovljavaju ribu, odnosno riblji stok u količinama koje omogućuje oporavak i razmnožavanje. Mnogi o tome nisu baš govorili u prošlom panelu, ali ja ću o tome govoriti o rekreativnom ribolovu. Mi smo propisali pravila rekreativnog ribolova i oni doprinose i e, ulovu i profitabilnosti i e, smrtnosti vezano uz komercijalno ribarstvo u SAD-u. U Americi imamo vrlo složeno gospodarstvo u smislu ribarstva i imamo 440 ribljih stokova, a oni e, su u raspanu od vrlo velikih komercijalnih stokova na Aljasci do vrlo lokaliziranih malenih e, stokova u južnim e, područjima. Zatim u Meksičkom zaljevu imamo veliko rekreativno mjesto za ribolov gdje se nalaze rekreativni ribolovi. Jednako tako nudimo različite vrste vrste riba koje se mogu loviti. Ja imam primjere za sve ove stokove i na svemu od ovoga smo radili. Međutim, ja ću biti praktičan i reći ću vam, budite vrlo oprezni kada su u pitanju formalistički teorijski modeli sa vrha prema dnu. Mi smo u SAD-u postigli postići putem prilagodljive metode sljedeće. Sami ribari u različitim lokacijama prilaze nama i daju nama savjete o tome što treba činiti, koje su implikacije određenih mjera i tako dalje. Mi naravno pratimo da oni poštuju propise. Što se tiče izrade politika, ali tome smo ranije govorili, kada se govori o tome da li treba povećati učinkovnost, broj radnih mjesta i tako dalje. Mnoge od tih tema se rješavaju sa panelima ribara. Oni sami osiguravaju da imamo ciljeve za ribarstvo, a mi provjeravamo jesu li ti ciljevi održivi. Dakle, mi imamo definiciju MSI-a u SAD-u koja se nešto razlikuje od vaše definicije, ali ona je u načelu vezana uz iste temeljne pojmove. Glavna razlika između vašeg i našeg sustava je da mi procjenjujemo MSI ne kao cilj, nego kao ograničenje. Mi imamo takozvano načelo i pojam optimalnog prinosa, a taj OS je niži od MSI-a. Prema tome, mi želimo doprinijeti održivosti na taj način da koristimo vrijednost OS, a ono uzima u obzir i gospodarske i društvene čimbenike. Osim toga, nemamo neke propise koji bi odredili vrijednost OS ili optimalni prinos mi jednostavno dokumentiramo zašto činimo određene stvari i na koji način. Jednako tako proučavamo dugoročni kapacitet stoka da se u dužem roku oporavlja i razmnožava. Ranije je netko govorio o pink zoni, o rozoj zoni, zonama u kojima dolazi do prelova, odnosno prekomjernog izlovljavanja. Mi moramo oporavljati stokove i to e, vezano uz proizvodnju biomase koja će poduprijeti MSI. A sada ću vam nešto reći o načinima na koji SAD to čini. Mi e, MSI i OS koristimo kao načela već desetljećima, ali tek od nedavno postižemo svoje ciljeve redovito. Mislim da smo to uspjeli e, E, zbog sljedećega. Gospodin Holk je o tome govorio. Mehanizmi su postojali, ciljeve smo postavljali, ali bez mehanizma ostvarenja ciljeva nismo mogli postići zadano. I bez politika ne bismo to nikada niti mogli. 2006. došlo je do zakonodavnih promjena. Tada smo imali granicu ulova za svaku godinu, a postojale su i posljedice ako se to nadmaši imali smo optimum yield cilj, odnosno OS vrijednost za svaku godinu, optimalni prinos. Svake godine smo postavili tu vrijednost. Ako bismo to prešli, imali smo ponevne mjere kojima smo se morali vratiti unazad i osigurati održivost ribarstva te oporavak izlovljenih stokova. Na taj način sada imamo rekordne dobiti. I još nešto imamo manje od 10% stokova koji su na udaru izlovljavanja. Mi uglavnom imamo stokove kojima se bavimo na međunarodnoj razini i zbog toga ne dolazi do prekomjernog izlovljavanja. Možda na jednogodišnjoj razini, ali onda to izmjerimo i riješimo. Imamo jednako tako još 17 ili 18% stokova u fazi oporavka. Naše e, prekomjerno izlovljene stokove stokove sada smo smjestili u kategoriju stokova koji se oporavljaju. I kao što sam rekao, mi i dalje radimo na oporavku američkih stokova. Krenuli smo od 2000. godine od kada pratimo i oporavljamo stokove. ACL, to je još jedan važan e, pojam u SAD-u. ACL su godišnja ograničenja ulova. Imamo poseban znanstveni sustav prikupljanja podataka kroz koji procjenjujemo ulov i stokove. Dakle, imamo nezavisne podatke. Mi sami pronalazimo e, informacije sa terena, ali imamo i nezavisne izvođače koji će procijeniti stokove, ulov i tako dalje. Gledamo i okolišne podatke i sve ostalo. Na taj način koristimo cijeli niz alata za upravljanje, a oni kreću od institucionalizirane neučinkovitosti gdje se postavljaju e, e, ograničenja na brzinu e, ribarenja i slično te čenja vezana uz količinu ribe. Možete loviti bilo kada i bilo gdje sa bilo kojim brojem mreža, plovila i ribara, ali postoji ograničenje količine ribe. Dakle, mi smo ranije regulirali na neefikasan način, a sada smo ribarima dosta toga prepustili i dosta toga reguliraju sami. Mi procjenjujemo stokove i zato to i možemo. Stokove redovito procjenjujemo, a na godišnjoj bazi provjeravamo da li je došlo do prekomjernog izlova. Sada ću se usredotočiti na razliku MSI-a i OS-a, onog optimalnog prinosa o kojem sam govorio. Pogledajmo ovu prozirnicu. MSI je ograničenje. Mi ne možemo ići oko toga i preko toga. To je ograničenje. Slažem se sa svim govornicima koji su govorili o tome da je problem postaviti MSI kao cilj. Zaista je to težak pojam, teško ga je shvatiti i ako upravljate sustavom sa MSI-om na umu, to je gotovo nemoguća misija. Mi smo htjeli smanjiti ciljeve i sada je cilj vrijednost OS, optimalni prinos. Dok god ne pređemo ograničenje, iako možemo prijeći iznad i ispod OS-a, to nam se čini puno izvedivije. Na godišnjoj razini stvari razmazramo ovako. Ako imamo F veći od FMSI-a, to je granica koju nikada ne želimo preći, ali to je nešto što je teško postići ako vam je to cilj. A ako vam je nešto cilj, gotovo uvijek ćete ići preko njega. Zato smo mi smanjili cilj, imamo OS i prihvatljivi biološki ulov, ali o tome neću sada govoriti kao pojmu. pojmu. Mi imamo godišnji cilj koji je manji od onoga što se na kraju postigne. Ali koliko je manji? pa to se razlikuje od ribarstva do ribarstva. Naime, imamo sustave koji su dobri, kojima se kvalitetno upravlja i gdje se dobro shvaća koliko stoka ima i kakvo je zdravlje stoka. U takvim ribarstvima ribari love blizu vrijednosti OS i mi, kao što sam rekao, već duže vrijeme uspjevamo postići svoje ciljeve. U nekim sustavima to ipak nije slučaj. Tamo gdje su biološki uvjeti nesigurni, imamo tampon zonu. Dakle, vrijednost između ACL-a i OS-a. Na taj način, kao što sam rekao, nikada ne želimo preći MSI želimo biti ispod FMSI-a. To varira od sustava do sustava. Jednako tako, uglavnom se bavimo pojmom FMSI-a, a ne pojmom biomase. Pojam biomase ovisi o klimatskim promjenama, vrlo je promjenjiv i tako dalje. Ono što mi možemo e, kontrolirati e, su druge stvari, ribari, a ne smrtnost riba, stokove i tako dalje. Prema tome imamo sustave koji su blizu FMSI-a i koji su blizu postavljene tampon zone. Da li ovako ustrojen sustav funkcionira? On općenito dobro funkcionira. 90% našeg stoka je izlovljeno manje od vrijednosti ACL-a, a rekao sam već da je ACL ispod OS-a. Ako u nekom sustavu u stvari imamo ulov iznad ACS-a, onda interveniramo, ali još uvijek je to ispod one gornje granice. Što se tiče oporavka stokova, tu su stvari malo teže, dugo vremena treba da dođe do prekomjernog izlova, pa dugo vremena treba i za oporavak. Imamo više od 60% i stokova iznad BMSI-a, 20% je ispod, ali još uvijek ne u kritičnoj, e, čini mi se, rozoj fazi o kojoj su prethodni govornici govorili. Kada smo već u toj rozoj fazi, dakle prekomjernog izlova, tada treba E, intervenirati. Stokovi uglavnom reagiraju, vrlo rijetko ne reagiraju. Na Aljasci smo imali e, struč, e, slučajeve sa rakovima gdje smo prije 20 godina imali situaciju prekomjernog izlova, a još uvijek nije došlo do oporavka. Sve u svemu, izuzetno je teško prikupiti sve vrste podataka koji su vam nužni da biste e, odredili ulov na godišnjoj razini i prilagodbu u sezoni. U nekim sustavima to je lakše, a u nekima se otvara pitanje što biste trebali učiniti kako biste opravdali ulaganje u reguliranje sustava. U SAD-u dozvoljavamo i e, izravno e, ribarenje, odnosno pecanje i e, odbačeni ulov. Određeni odbačeni ulov je normalan, a neki se vraća u more. Međutim, budući da se vraća u more, a računa se kao ulov, teško je sve izračunati. Zbog toga u praktičnom smislu neke stvari predstavljaju, predstavljaju Treba brojati kako treba i treba znati što se radi. Oporavak stoka u razdoblju od 3 do 5 godina je težak. Isto tako vrlo je teško stalno procjenjivati stokove. Sada ću reći nešto o stabilnosti. To nije na slajdu, ali mogu vam reći da dolazi do oscilacija ovisno o posljednjim podacima. Mi uvodimo mjere kako bismo osigurali stabilnost, ali stabilnost se tiče okvira unutar održivog razvoja. Što se tiče e, ograničenja ulova, mi možemo učiniti mnoge stvari, ali ako netko počne sa prekomjernim izlovom, onda dolazi do problema i u ekonomskom smislu. Postoje neki stokovi u kojima nismo baš upoznati sa stanjem stvari. Ne znamo biološke podatke, ne znamo terenske podatke i e, kad kada imamo vrlo loše podatke, a idealistične e, politike. Eto, to bi bilo sve od mene. rada ću vam odgovoriti na pitanja, a imate i internetsku stranicu sa poveznicom na kojoj možete više naučiti o svemu ovome. Hvala. Poslije ćete imati mogućnosti postavljati pitanja nakon što čujemo sve govornike. Sada predajem riječ gospodinu Martinu Pastorsu, glavnom e, znanstveniku udruženja pelagičkih e, koča hladnjača. Vaše udruženje je članica Europeše organizacije. Hvala vam lijepo na mogućnosti da vam e, ovdje izložim svoju prezentaciju u ime Europrš. Ja sam znanstvenik, e, radim za industriju, međutim radio sam u znanstvenom svijetu prije toga. Danas ću govoriti o praktičnoj primjeni MSC-a kojeg sam nazvao zdravorazumskim e, pristupom. Shvatio sam da imam novu ugovor, među, novu ulogu, međutim nisam promijenio način na koji gledam na cijelu e, priču. 2011. govorio sam o istoj temi i e, shvatio da bih danas mogao govoriti manje više o istim stvarima. Uzeo sam neke slajdove iz prezentacije iz 2011 tada sam e, radio za znanstvenu instituciju, danas radim za industriju, međutim moj pristup ostao je isti. Tri teme želim pokriti i evo ih tu, donekle se preklapaju. Želim govoriti o tri tipa MSI-a, proći ću to ukratko, zatim e, želim se usredotočiti na E, pojam e, pojedinih, e, pojedinih vrsta te kako mi primjenjujemo ovaj pojam. Već znate koja su to tri tipa msi Govorimo o maksimalnom održivom prinesu, o smrtnosti i o biomasi. Naravno, što se tiče industrije, ona je najzainteresiranija za prinos i to je doista nešto čemu posvećuju pozornosti. Ovo je tekst zajedničke ribarstvene politike o ovom, ovim ciljevima e, neka vrsta mješavina ciljeva, međutim vrlo široko definirana. Spominje se koncept populacije, zatim prinosa kao i stope iskorištavanja. Međutim, to mnogo me nalikuje na ono što je govorio Sidney Holt to je ono što nas najviše zanima i najviše zanima e, ribare. Kad govorimo o smrtnosti riba, zapravo mi govorimo o regulaciji onog što lovimo. A biomasa se odnosi na rezultat onog što radimo, dakle koliko je toga ostalo u moru i ovisi o trenutačnom stanju ekosustava i drugim čimbenicima. Znači, prinos i smrtnost su čimbenici koje možemo nadzirati, koje možemo kontrolirati. I to je zaključak znanstvenog panela, no želim to ponovo naglasiti i da je zapravo čimbenik smrtnosti najispravniji način kada razmišljamo o MSI-u. Možda sam Možda sam preveliki optimist. 2013. objavljeni su podaci o kretanjima smrtnosti svih stokova koje pratimo. Na desnoj strani imamo podatke za biomasu. Ove ilustracije pokazuju da stopa iskorištavanja E, pada od 2000. i da trenutačno jesmo na razini 60. godina prošlog stoljeća. Znači, krećemo se u smjeru koje je u skladu sa e, onim što želimo. Što se tiče e, ekoloških aspekata MSI-a, E, govori se i uvijek se promatra sa stanovišta jedne jedine e, vrste. Ja sam uzeo primjer iz Baltičkog e, mora, Alan Bizo je već o tome govorio, ja ću biti nešto detaljniji u tom smislu. To je vrlo jednostavan e, sustav, tu su tri e, vrste, imamo bakalar kao gražbiljica, grabežiljca, haringu i plankton. Međutim, trenutačno ćemo zanemariti i četvrtu e, poveznicu, a to su tuljeni. Ovo su izradili kolege sa sveučilišta iz Kila pokazuju vam kako e, može, kako se i što se događa između te tri vrste. Izrađene su simulacije u vezi optimizacije ekonomskih e, aspekata. Kada imate veliki stok haringa, zatim e, haring, a kada je stok papalina nizak što se događa u tom e, scenariju. Dakle, ekonomski je opravdano, ali ne brine se o stokovima. A što će se dogoditi ako se usmjerimo isključimo na optizaciju profita za bakalara? Vidimo da su stokovi bakalara mnogo e, niži Papalina je negdje u sredini, blizu granice, a Haringa vrlo visoko. Ako pak optimiziramo situaciju za papalinu, imat ćemo e, stokove papalina vrlo visoko, dok će stokovi bakalara biti vrlo niski. I na kraju je scenarij dugoročnog plana upravljanja bakalarom, kada vidimo da će stok papalina opet pasti što znači da vrijedi napraviti koristi između emesija različitih stokova. A posljedica toga je i e, kvote za različite države. Ovdje vidimo drugu i drugi i treći scenarij za različite države. Ako je situacija dobra za bakalar, to je dobra situacija za Njemačku, Dansku i Švinjansku. U drugom scenariju profitiraju druge zemlje poput Finske. Znači, nije samo i nije dovoljno gledati samo biološke podatke. Ovo je važan ishod, sustav je jednostavan, imamo više, e, imamo više različitih grabežljivaca, no važno je uzeti u obzir sve te vrste, jer to je ono što doživljavaju i e, kakva iskustva imaju, imaju ribari. Oni rade u takvim e, sustavima nije dovoljno, e, nije dovoljno gledati e, samo MSI jednog jedinog stoka, jedne jedine vrste. To me dovodi do zaključka da iz jednostavnih sustava Baltičkog e, Baltičkog mora možemo zaključiti da nije dovoljno usredotočiti se na MSI, jer to e, niti ne drži vodu kada pređemo na veće sustave. Treća točka su referentne točke za MSI koje sam spomenuo kao treću temu, to je vrlo tehnička tema. Susrećemo se s različitim grafikonima koje smo vidjeli već u Alanovoj prezentaciji, vrlo su zahtjevne, vrlo su teško i doista bi mi bilo teško objasniti sve pojedinosti koje se pojavljuju u njima. Međutim, koje su posljedice ovakvih e, izračuna? Ovdje imamo neke rezultate, dakle e, veliki makrostoku u sjevernom Atlantiku kada se koriste različite pretpostavke za kratkoročnu prosječnu težinu i dugoročnu prosječnu težinu. Neću ulaziti u detalje metodologije, no, rezultati uvijek ovise o pretpostavkama od kojih ste krenuli. Dakle, postoji čitavi spektar od jedne do druge vrijednosti. Znači, predviđanja ovise o metodologiji koju primjenjujete. Pa ipak mi se usredotočujemo na ovakve vrijednosti. Imam još jedan e, e, primjer, primjer za Haringu. Mi se predomišljamo u vezi smrtnosti i za 25% smo promijenili vrijednost procjene stoka. Dakle, mi s različitim e, pretpostavkama dolazimo do različitih e, brojevi, brojeva u našem e, izračunu. Dakle, brojevi do kojih dolazimo nisu apsolutne jer ovise o različitim pretpostavkama. Jednostavna logika koju bih ovdje predložio je da ono da ono što gledamo valja gledati bez interesa. Dakle, ne treba se usredotočiti na kapital. Važno je razumjeti ono što se događa. Iz Kanade sam čuo za slučaj razgovarali su s ribarima o tome što znači MSI. Kad nas se na sonaru pojavi jato riba koje možete uloviti. Ako primijenite MSI, onda morate reći neću uloviti više od 20% eh, tog jata. I to je taj pristup a kao takav je vrlo zanimljiv jer se odnosi upravo na način na koji ribari rade i koje rezultate postižu. Doista vjerujem da brojke na koje se usredotočujemo su odviše precizne za one što mi možemo postižemo, postići. Mi e, možemo e, samo e, samo se usredotočiti na jedan mali dio stoka, dok će veći dio stoka ostati u moru. Mislim da je reguliranje ove teme na osnovu smrtnosti e, vrlo dobar mi smo u sustavu s mnogim e, vrstama i stoga zastupam jednostavniji pristup u kojem bismo pokrili više e, vrsta. Dakle, važno je shvatiti što se događa u čitavom sustavu i to je ono što naglašavam. Važno je da shvatimo da su sve te brojke samo približne vrijednosti, samo o aproksimacije. Hvala na vašem zanimanju. S ovim bih završio moje izlaganje. Hvala vam najljepša. Naravno i vama možemo postaviti pitanja na kraju. Sada pozivam gospodina Pjörna Stockhausena koji se bavi ribarstvenom e, politikom u organizaciji SIS ETRIS. Dobrodošli. Hvala Uh, hvala predsjednice, hvala odboru na ovom pozivu, pozivu da ovdje izlažem par riječi od SIS Eteriske. Mi smo već 26 godina u poslu, bavimo se e, ribarstvom, akvakulturom, svim onim što se događa u morskom e, okolišu, a djelujemo u 15 zemalja. E, mnogo je toga rečeno o pojmu MSI-a danas, tako da mogu odmah krenuti medija srese što je dogovoreno tijekom reforme e, trebalo je e, postaviti i postavljeni su vrlo ambiciozni cilje da se e, da se zadrži biomasa iznad postavljenih razina. To je sve postavljeno u članku 2 i članku 2,5 pete, dakle da vrste budu iznad razina koje mogu dati najveći održivi e, prinos. Biomasa nije jedini važan čibenik, moramo imati i dobru strukturu o kojoj on i govori. Također govori se o višegodišnjim e, planovima upravljanja ribarstvom što se pojavljuje u članku 9.1 gdje se opet spominje da riblji fondovi odnosno stokovi moraju biti iznad razina koji su u stanju proizvesti e, najveći održivi prinos. Sve je to krenulo iz međunarodnih e, sporazuma od 90-ih i e, sporazuma iz Johannesburga e, potpisan je čitav niz sporazuma u kojem se MSI pojavljuje kao cilj. Zatim 2010. se opet govorilo o tome da se zadrže i oporove stokovi u okviru MS, MSI-a a to su e, kreatori politike u Europskoj uniji shvatili da se e, nađu e, prosperitetni načini, načini zarade. Prošle godine se govorilo o ribarstvenim mogućnostima, 45% stokova je van sigurnih granica. Ovo je vrijeme reforme mi smo bili u težim situacijama, poboljšava se situacijama, ali dolazi i do oscilacija, nije stabilna. Važno je e, reći da govorimo o sjevernom Atlantiku, a ne o sredozemlju u kojoj je situacija još gora. Parlament je bio tijekom reforme e, čak ambiciozniji. On je on je želio postaviti cilj iznad, e, iznad razina postavljenih MSI-a. Pogledajmo prednosti koje to e, nudi. Već smo čuli e, da postoji velika e, rezerva koja smanjuje prinos, ali dolazi se dolazi i primjenjuje marginu za načelo predostrožnosti. Također se govori o pouzdanim podacima. Čuli smo e, isto tako mnogo toga o veličini stoka. Ribari mogu, imajući to na umu, loviti s manjim troškovima. Dakle, napravili smo i postavili dobar okvir, slijedimo međunarodne sporazume, pred nama je dobra perspektiva za sljedeće godine. Međutim, tome baš i nije tako. Mnogo toga se događa, nekoliko je problema u kojima ciljevi nisu postignuti, nekoliko primjera. Ovo je formulacija za višegodišnji plan za Baltičko more a to bi trebala biti i budućnost ribarstva u Europskoj uniji. Napisano je da se treba zapravo raditi na napretku u postizanju najvećeg, najvećeg održivog prinosa. Dakle, brine nas što to se već ne slijedi postavljeni cilj iz prve formulacije. Komisija je zatražila i zatražila odgovor na pitanje postižu li se zadani ciljevi. kao što vidite u članku 50. komisija podnosi izvješće u svibnju i lipnju. Već smo čuli što to znači CFP određuje koja je sigurna granica za stokove. Znači gdje postoji opasnost i gdje dolazi do pada prirasta no to nije dostatno to izvješće dakle treba izvješće predavati mnogo ranije na mnogo ranijoj, u mnogo ranijoj fazi a ne kada stokovi dođu u opasnost od smanjenja priraste Dakle, treba slijediti sve ciljeve postavljene zajedničkom ribarstvenom politikom. Još je e, primjera Europska komisija zatražila je savjet u vezi kvota. Što su dogovorile države članice prošle godine i komisija može slobodno ustanoviti i zatražiti informacije koje su e, temelj i potpora e, politikama Europske unije. Dakle, komisija dakle e, traži odgovor. Međutim, u nedavnom memorandumu o razumijevanje prošle jeseni tražili se su e, podaci za stokove ne na osnovu MSI-a nego na osnovu načela predostrožnosti. Dakle, komisija će krajem svibnja dati i podnijeti izvješće. Možda ima vremena da se to izlaganje, odnosno izvješćivanje, poboljšanje. Mnogo je toga e, što nije dotaknuto iz zajedničke ribarstvene politike trebao bi nam praktični pristup morali bismo biti fleksibilni nova su pravila i novi su propisi mogli bismo pogledati, pogledati kakve se sve pozitivni ishodi mogu postići primjenjujući načelo MSI-a. Već smo čuli mnogo e, toga. Komunikacija komisije 2014. Isto tako su spomenule neka, e, neka gospodarstva koja su dosegla MSI, na primjer za baltički bakalar e, ili za list sjevernog mora. Dakle, ustanovili su poboljšanu stabilnost, e, mnogo bogatije stokove i manju potrošnju ovog goriva. Također prema jednoj e, novoj studiji za provedenoj za 43 e, stoka stvoreno je više od 3 milijarde Eh, eura profita i otvoreno tisuće radnih mjesa Ako ima više ribe u moru, treba uložiti manje napora, a kada su stokovi veći, oni su isto tako otporniji na okolišne čimbenike. ovo eh, nije pristrano razmišljanje. MSI vrlo uspješno koriste neke zemlje i već e, prije su ga počeli primjenjivanje mnogo, mnogo prije nego mi, poput Novog Zelanda, Australija i SAD-a. Njihovi primjeri pokazuju da MSI može biti cilj ribarstva. Mi smo sretni što imamo ovakve stručnjake među nama u vezi upravljanja u ribarstvu. SAD se već prije 20 godina okrenio na dugoročne, e, dugoročne ciljeve, koristio je e, BMSI kao cilj. Također je ustanovio obnovu e, stokova kao dobar, dobar poticaj Isto tako su bili identificirani stokovi koji su bili prekomjerno izlovljeni. Slično je sa Novim Zelandom, oni su postavljeni obvezujući, neobvezujući limit i e, kvote taj što je ve, što, je, što su stokovi više ispod te zadane granice treba primjenjivati strože mjere dok se ne postigne taj neobvezujući, odnosno meki limit. Sljedeći primjer je primjer Australije. Mnogi stokovi su bili prekomjerni izlovljeni, mnogo je bilo problema. Sustav uh, upravljanja nije bio dostadan, stoga je 2007. postavljan cilj cilj je bio B, B M, e, M, M, e, I dopušteno je 17% fluktuacije u odnosu na postavljeni cilj. Šest godina poslije, 2013. revidirana je cijela politika i e, zaključeno da postoji snažan dokaz da su ciljevi za biomasu E, da bi trebali biti postavljene iznad razina e, u smislu podrške ravnoteži MSI-a. Stokovi su trenutačno u dobrom stanju, a mi s druge strane imamo minimalistički pristup. Međutim, mi možemo postići to što želimo ako primijenimo ono što je dogovoreno u okviru zajedničke ribarstvene politike. zajednička ribarstvena politika e, želi e, postaviti e, svoj cilj iznad BMSI-a. Razine stokova iznad toga omogućit će fluktuacije koji su rezultat prirodnih varijacija. Isto tako znači će veću dobite za ribare, a iskustva izvan Europe su pokazali da je taj sustav održivi i uspješan. To je dobra reforma, ima ambiciozan cilj koji će dovesti do ekonomski isplatljivih, ekonomskih održivih ribarstva. No to će biti moguće jedino primjenom ciljeva dogovorenih u kontekstu e, zajedničke ribarstvene politike dakle to očekuju građani Europske unije, da stokovi budu obnovljeni. Hvala. Thank you so much, Mr. Stockhausen. E, Hvala lijepa gospodine Stockhausen. Sada dolazimo do konačnog završnog govornika, e, gospodin Raul Preleco. Oprostite što pogrešno izgovaram ovo njegovo ime. Glavni istraživači u Deknaliji u Španjolskoj. Dobrodošli. Govorit ću o radu kojem se bavimo na području MSI-a. Govorit ću najprije o Mi pokušavamo da gledamo u budućnost. To je jako važno za gospodaranje u atlantskim vodama. E, također imamo cilj da postavljamo kvote. E, cilj je više riba ako je moguće i i e, dobro je da budemo ispod e, MSI-a, ali to nije uvijek najbolje. E, u ovom projektu MyFish ponovno postavljamo MSI. Tu preuzimamo ciljeve, upravljanja, sudjelovanja dioniga kao i nevladanih organizacija to mora biti sukladno sa pojmovima MSIO. Feder, imamo pristaša, eh, ima nekih koji govore o prekomjernom ulovu, ali ja osobno moram reći nešto o stokovima eh, koji su bolji nego prije Za koga je MSI sada bolji? E, I prije čega? Mislim da je bolje e, postavljati pitanje je li koji je sustav bolji? On je bolji za ribe. Mm. Ovdje imamo niz ciljeva i mjera koje uzimaju u obzir e, veličinu dostupnih stokova ribe. Ovdje bih htio pogledati MSI sa stanovišta flota, ribarskih flota. E, flote moraju biti sukladne sa politikom MSI-a. Kao što sam rekao, e, mi e, u Španjolskoj gledamo razne flote, u Španjolskoj i Portugalu imate i mali ribolov koji se natječe sa velikim industrijskim pogonima. E, imamo razne e, sustave mreža, lebdeće mreže, mreže plivarice, mreže stajačice mm, mm, imamo razne ribe koje se love E, skuše e, negoticu pučinku i tako dalje. Sve se to proučava i procjenjuje. Imamo i e, razne sektore, imaju razne interese. Mm, uglavnom poduzeća nastoje izloviti što je više moguće. Naravno, imamo i raznih vrsta komercijalnih kompanija, mala, velika poduzeća. Mm, mala poduzeća love tamo gdje mogu, a, velika poduzeća uglavnom idu na otvorene vode, na otvoreno more. Ovdje je jedna simulacija o kojoj ću sada objasniti. Zašto to radimo sa stanovišta flota, a ne stokova? Ono što želimo jeste izmjeriti ponašanje flota. Flote moraju uzimati u obzir okoliš, a isto tako moraju se e, uskladiti sa odlukama vlada kao i e, direktora svojih poduzeća naravno. Dugoročno gledano E, sva poduzeća slijede e, načela tržišta. Dugoročno oni e, riskiraju da ako se to ne gledaju da bankrotiraju. Kada gledamo ponašanje flota i stavimo ga u ovaj model, ono što smo napravili Imamo dva ekstrema. E, e, inicijalno ponašanje flote. E, ono se drži propisa i onda imamo maksimalistički pristup gdje se lovi koliko se može kako bi se postigao kratkoročni najbolji ekonomski učinak. Nijedan od ovih ekstrema ne odgovara stvarnosti, naravno, ali ako pogledamo ta dva ekstrema, onda možemo e, e, e, vidjeti kako su poduzeća osjetljiva na postojeću situaciju i na stanje okoliša. Dugoročno gledamo ako kompanije ne gledaju na to kako su učinkovite, onda će jednostavno bankrotirati. Kako stojimo sa MSI-om u ovom e, slučaju, u ovoj situaciji? S toliko brodica i toliko e, ribe, e, MSI je malo, malo nezgoda. Imamo mnogo različitih flota i i ne možemo postaviti idealna načela i pravila za sve. E, zbog toga je taj MSI malo mm, iritantni faktor za kompanije. Mnogi e, ribari bi voljeli imati određene limite za određene stokove. Tu morate gledati da li imate e, e, granicu za pojedine stokove ili jednu granicu za sve vrste riba, za sve stokove. Mi smo odabrali niz indikatora za naše simulacije. Ovdje vidite, na primjer, situaciju na početku rada tu su naši ciljevi. ovdje imamo dvije dimenzije, e, flota e, i dobit, a s druge strane gledamo e, stokove. E, gledamo e, smrtnost, biomasu i e, reprodukciju. Rezultat ovoga svega je ako uzmate stokove da bi interpretirali rezultate u smislu MSI-a, onda dobivate analizu u smislu neto sadašnje vrijednosti. i tu ćemo smanjiti rizik prekomjernog ulova izlo. Imamo razne scenarije, imamo e, različite stilove upravljanja, različite vrste upravljanja. Kao što sam rekao, E, MSI može biti iritantna stvar za ribare. Rezultat našeg rada, ono što smo napravili, e, mi smo to predstavili nizu poduzeća, e, ribarskih poduzeća i na kraju smo smo htjeli saznati koji je najbolji put, najbolji kako bismo postigli ciljeve e, za e, MSI. Mm, prevodioci e, naglašavaju da govornik prebrzo čita pa ga je teško slijediti. reducir ese de, posibles. Dakle, imamo niz opcija. To smo napravili e, s nekoliko scenarija. Jed, koristili smo prvo jednu vrstu za analizu, a onda nekoliko vrsta. Sadašnja situacija, to je referentna točka. E, ovo ružičasto je dobit. Ako uzimamo inertni pristup, to je ovo crveno, a zeleno je maksimalistički pristup kad se e, izlovljava što je više moguće. Drugi e, diagram gledam, vidimo analizu kad uzimamo u obzir nekoliko ili mnogo vrsta riba. Treća interakcija koju vam možemo prikazati. E, gledamo e, uključujemo različite e, preferencije koje su nam preferencije? E, želimo manje oscilacija, to nam je cilj. Pa smo e, e, radili jednu studiju, kako, kvantificirali smo preferencije, onda smo to unijeli u model i nastojali izračunati optimalni put kojim treba ići. Crvena linija na ovom diagramu jeste kada uzimate u obzir preferencije sektora, a crno je ako se e, striktno primjenju načela MSI-a. Preferencija a, poduzeća jeste da situacija bude stabilna. Ali e, to nije slučaj u praksi u stvarnom životu. pokazali smo ovu analizu ribarskim poduzećima. Željeli su znati koje će biti gubici dobiti ako primjene različite pristupe. E, još, rad još nije završen. naime ovim simulacijama e, iz svake od njih nešto naučimo. Sada bih htio doći do zaključaka. E, MSI može smanjiti e, cjelokupnu aktivnost određenog poduzeća, ali moraju se uzimati u obzir dozvoljene kvote, naravno u svih mogućih e, sustava e, MSI može biti najmanje ograničavajući za e, ribarska poduzeća. Možemo također uzeti u obzir da li i imamo odbacivanje ili i idemo na minimalno odbacivanja odbačenog ulova. E, SMI može dovesti do boljeg upravljanja e, u ribarskim poduzećima, a konačni rezultat e, ne ovisi toliko o, o ne ovisi toliko o, o drugim faktorima koliko o sustavu upravljanja e, flotama, ovisno o tome kako e, su velike ili male vrste riba koje lovite. Jedan bi zaključak bio da je potrebno imati dodatne upravljačke mjere kako bi e, MSI bio pravedniji prema ribarskim poduzećima, to jest za njihova gubitke i dobitke. već naglaš, sam nekoliko puta naglasio koliko smo pažnje pozvetili e, ponašanju raznih ribarskih flota. Naše istraživanje se nastavlja i htio bih zahvaliti svima koji su pomagali u ovom radu i e, sponzorirala. E, sponzorirali ga. Naravno, zahvaljujem i svim dionicima. Hvala lijepa, a sada, dragi kolega, e, pripremite pitanja. Prvo ću dati riječ e, povjereniku. E, a kolege i kolegice, ako želite postaviti pitanje, dignite ruku. Hvala predsjednice što ste mi dali riječ. Što se tiče komentara, htio bih naglasiti intervenciju gospodina Stockhausena. Govori se o mnogo o tome što komisija radi ili ne radi. Mi malo drugačije shvaćamo ono što se dogovorili u reformi koju su zacrtali eh, zakonodavci Ulrike koja je e, predsjedala sa strane parlamenta. Imali smo vrlo intenzivnu diskusiju u tome da li se upravljanje zasniva na MSI-u ili na BMSI-u. Zaključili smo, kao što su svi govornici danas rekli, moramo u zakonodavstvu moramo vidjeti s čime možemo upravljati e, to jest e, ljudsko ponašanje i stope smrtnosti ali ne možemo regulirati prirodu e, ideja je bila da ćemo regulirati smrtnost ali BMSI će biti samo aspiracija naš, to jest aspiracija da upravljanje stokovima kroz smrtnost nadamo se da ćemo postići BMSI e, razine. To je važna nijanca e, nijansa. EMSI e kao operativni cilj ili kao što se, se je dogovoreno kao samo našu aspiraciju Operativno upravljanje resursima treba biti zasnovano na FMSI-u. Pitanje je zašto ne zatražimo od znanstvene zajednice e, da nam kaže gdje stojimo u smislu BMSI-a. Oni nam kažu da oni nemaju te procjene. Ja ću pročitati e, jednu rečenicu iz e, njihovog izvještaja. Oni kažu u, smislu pouzdanih procjena o, ovi indikatori e, nikako ne mogu biti informativni u osnovi e, a taj odgovor e, nije da, moguće dati naše stajalište jeste da se moramo usredotočiti usredotočiti da uskladimo smrtnost sa FSMI ciljevima i na, nadajući se da će se to srednjoročno uh, uh, onda odraziti i na druge ciljeve. Ne slažem se uh, da baltički plan nije u skladu s propisima. Znanstvena zajednica nam je dala niz FSMI-a što odgovara e, ciljevima. Da li je sve to malo ovisi o formulacijama. Članak 2.2 e, je u pitanju. E, Opsek FSMI-a odgovara zajedničkoj ribarskoj politici. Gospodin Stockhausen je rekao da ekonomske studije e, su nužne da bismo došli do FSMI-a. Mi stalno tražimo da ekonomisti e, e, rade i uhvate korak sa ekološkom znanošću. Onda ćemo moći, moći dobiti mnogo bolje ekonomske savjete. Svake godine pokušavamo uvesti sada imamo dobre ekonomske parametre, pa moramo dobiti primjere e, stokova u FSMI ili stokovi koji su dalje daleko od FSMI-a pa vidjeti razlike u ekonomskoj performansi. Mm, tek počinjemo to procjenjivati, ali e, ćemo nastojati pokazati u godišnjoj izjavi o politici da da, e, da tu da e, tu postoje prednosti i za fond riba i za riblji fond i za e, ribare. Imat ćemo primjere ekonomske analize, a to nismo radili u prošlosti. Sada E, dužina trajanja ekonomskih parametara nam dozvoljava ekonomsku analizu, a to će onda biti osnova odluka. Slažem se sa gospodinom Stockhausenom da australski primjer e, zadivljujuć, ali ponovit ću e, već nešto što sam već rekao. Ono što se događa u Australiji nije nužno dobar primjer za mnoge od naših država članica. Europa je drugačija. Mnoge bi države članice možda bile sretne da postignu ono što je postigla Australija. Ali ponovit ću, za neke od naših država članica cilj upravljanja jeste e, da ribarska industrija se nastavlja iz generacije u generaciju to je politički cilj e, koji e, nije nužno ispunjen u australskom pristupu. Dakle, govorimo u europskim okvirima, moramo uzeti u obzir socioekonomske ciljeve naših država članica. Osobno se divim australskom iskustvu, ali za naše države ili za neke od naših država članica to nije najbolji primjer. Ja ću postaviti pitanje doktoru Rauču. On je e, pojasnio da je razlika između američkog e, sustava i našeg da je, e, vi smatrate da je MSI granica, a to onda implicira da nekako morate procijeniti razinu rizika vašeg ostvarenog nivoa smrtnosti. Morate osigurati da to nije slučaj. Mm, e, e, vi vjerojatno želite imati 100% e, sigurnost imat ćete možda nisku vjerojatnost da nećete ići iznad FSMI-a. Što zovete niskom pro vjerojatnošću? 1, 2, 10%. Možete li ilustrirati? Hvala lijepa. sada ću dati riječ nekim od članica, e, nekim članovima Imamo pitanje za gospodina Raha i Sidney Holt želi nešto reći. Prvo ću dati riječ našim, prvo gospodin Corbett. Imam tehničko pitanje u prvom redu. Tehničko pitanje je gospodinu Pastorsu i njegovom e, grafikonu o e, stopi iskorištavanja. tendencija se e, se mijenja u mnogim slučajevima da li je to promjena politike ili su to promjene okoliša ili neki vanjski ekonomski faktori e, e, cijena goriva što e, zašto mijenjate smjer a sada pitanje o politici a i prvo je naravno i pitanje pomalo o politici nekoliko govornika je e, e, koristilo termin ekonomska optimizacija ili profitabilnost. U e, nijednom slučaju nisam shvatio o kojem vremenskom rasponu vi govorite, kako to mjerete? Naračito, naravno moguće je maksimizirati profitabilnost u kratkom roku, ali na račun e, dugoročne profitabilnosti jer će se stokovi smanjiti pa će se profitabilnost smanjiti tijekom vremena. Kako to mjerite? Kratkoročno e, ili je to vijek trajanja broda, ribarskog broda ili neke investicije? Kako, e, po čemu se ravnate u tom mjerenju? Jedno od ključnih pitanja sada – E, koliko imate maržu sigurnosti, koliko marže sigurnosti treba ostaviti. Nešto ne može biti isto vremeno i maksimum i cilj. E, I komisija se ovime pozabavila. Kako pristupamo marži sigurnosti? Mm, E, e, SAD ima optimalni e, prinos koji je iznad, ispod MSI-a. Naša statistika, gospodin Pastor je rekao, i to su uvijek aproksimacije. Pa bismo trebali imati malo veću maržu sigurnosti. Sektor mora uzeti u obzir dugi rok ako želi osigurati da ribare, ribari prenose svoj zanat iz generacije u generaciju. To mora uvijek biti u središtu naših razmatranja. E, Povjereni, e, predstavnik komisije je rekao da ne možemo regulirati e, prirodu, možemo regulirati samo ljudsko ponašanje ali moramo uzeti u obzir ono što se događa u prirodi ako želimo uh, optimirati rezultate na dulji rok a i to zahtjeva veću maržu sigurnosti puno hvala gospodin Serao Santos puno hvala Ja ću nastaviti govoriti na portugalskom, budući da imamo prevoditelje. Mogu vam reći da mi je ovo bila vrlo zanimljiva sjednica, bilo mi je zanimljivo slušati komentare Europske komisije. Imam dva pitanja. Želio bih govornike pitati o nečemu što je već kao temu načeo gospodin Penjes. Netko je govorio o upravljanju MSI-em. Bio je to gospodin Stockhausen. Govorilo se o manjku transparentnosti vezanom uz izračune vrijednosti MSI-a te o manjku povjerenja prema samom načelu MSI-a. Što mislite o BMSI-u? Gospodin Pastor se naglašavao važnost transparentnosti i informiranja o BMSI-u. Osim toga, imam pitanje za gospodina Samuela Rauha. Bilo bi mi zanimljivo čuti nešto više o usporedbi između sustava u SAD-u i sustava koji ovdje koristimo. A moje treće pitanje vezano je uz grafički prikaz koji smo imali prilike vidjeti tijekom izlaganja gospodina Pastorca. Govorili ste o stopi iskorištavanja to je bilo vezano uz nove stokove. Možda se to tiče i migriranja, a toga ste vjerojatno svjesni. Kada dođe do značajnog smanjenja stokova, dolazi i do migriranja u druga geografska područja. Vrlo često je upravo to slučaj. Možda je to učinak koji u svome grafičkom prikazu niste uzeli u obzir, dakle stopu iskorištavanja. Eto, to bi bilo sve. Gospodine Valesa, izvolite. Ja nemam pitanje, samo bih kratko nešto rekao o komentaru gospodina Stockhausena koji se tiče višegodišnjeg plana za Baltik. Ja sam izvjestitelj za to područje pa sam s time upoznat. Govorili ste o prijedlogu Europske komisije i rekli kako e, tamo nedostaje fraza iznad MSI-a. To nije točno. Već u prvoj rečenici trećeg članka i u drugom stavku preambule to možete naći. Ja sam čuo e, ta pitanja kada sam prvi puta govorio o prijedlogu komisije i u stvari se radilo o grešci u prijevodu. Naime, u nekim jezicima se jednostavno izostavila fraza koja je iskorištena. U originalu se govori o above MSI, iznad MSI-a. Prema tome, budite apsolutno sigurni da dok god sam ja za ovo zadužen, fraza above MSI ostaje i neće nestati. Divno, odlično. Mislim da je to najbolja vijest koju sam čula danas. E, sada sam e, jako zahvalna da se ovo spomenje. To nije razlog e, što se javljam za riječ. Danas imamo ovdje mnoge znanstvenike. Mi smo političari i moramo odlučivati politički, a za tu političku odluku trebamo razumne osnove. Jedna osnova na tom području su znanstvene istje. E, kako e, o stanju stokava U raspravi već e, mjesecima, godinama slušamo da znanstvenici nisu dovoljno sudjelovali u raspravi. Konkretno pitanje. Koliko podataka ima, koji podaci nedostaju i što se radi na tome da se ti podaci pribave? Hvala. So, thank you. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Holtu, gospodinu Pastorsu i gospodinu Rauhu. Molim vas da govorite što kraće. Krenimo sa gospodinom Rauhom. Dobili ste pitanja i od komisije i od sudionika. Hvala. Prvo je pitanje, čini mi se, bilo vezano uz to kako postaviti ciljeve, budući da imamo toliko nesigurnosti i na koji način osigurati tampon zonu. U SAD-u mi u pravnom smislu moramo imati više od 50% šanse da budemo u pravu, ali to ne bi bio cijeli odgovor na ovo pitanje. Moramo upravljati, ali ne do granice, jer bismo 50% slučajeva bili krivi. Moramo postaviti eh, granicu ispod cilja, tako da posljedice neispunjavanja cilja nisu toliko strašne. Prema tome, mi nemamo jedan jedinstveni cilj, da kažemo morate biti 25% ispod ograničenja. Mi prikupljamo informacije i imamo dvije nesigurnosti koje uzimamo u obzir. Prvo je biološka. Što znamo o stokovima, što o biomasi, gdje se nalazi stok, kakav reproduktivni potencijal ima i tako dalje. Ako imamo kvalitetu kvalitetne podatke, onda možemo predvidjeti na koji način će stok reagirati pod pritiskom i možemo upravljati grinicom. Ako ne e, podatke, onda dolazi do većih devijacija. Druga nesigurnost su upravljački ciljevi. Kada se postavljaju kvote, to već znamo da dođe do problema i da onda imate veći ulov, manji ulov i tako dalje. Kvote su samo mehanizam. U ribo, e, ribarskim sustavima gdje već postoji duga tradicija moguće je bliže postizanje cilja. Međutim, tamo gdje je stanje variabilnije postoje problemi. Prema tome, mi postavljamo cilj ciljeve blizu MSI-a u nekim sustavima, a kod nekih 25 ili 35% niže zbog tih nesigurnosti. Ali želimo pratiti nesigurnosti. Sustavi u SAD-u su zbog toga različiti, ali su različiti zbog razlika u ulaznim podacima. Nije mi bilo jasno drugo pitanje, ali vezano je uz BMSI i način na koji ga provodimo u SAD-u. To je u stvari cilj vezan uz upravljanje stokovima. Ja se u potpunosti slažem sa svima da je lakše baratati sa FMSI-em nego sa BMSI-em. Ali kada imate prelovljeni e, stok, onda morate raditi sa BMSI-em, postaviti cilj biomase koju želite postići. U SAD-u to je teško zbog izmjena u okolišu i klimi, nije to nemoguće, ali je upravljanje dosta ograničeno zbog okolnosti. Način na koji upravljamo biomasom je putem FMSI-a. Ja ne bih BMSI nazvao aspiracijom ili težnjom, već to jest cilj, ali to e, postižemo ako manipuliramo vrijednostima FMSI. Gospodine pastor. Hvala. Ja imam nekoliko postavljenih pitanja vezanih uz stopu iskorištavanja. To je bio dio grafičkog prikaza ISIS-a, Međunarodnog vijeća o iskorištavanju mora. To je objavljeno 2013. godine kada sam sudjelovao u radu savjetodavnog odbora. Mene, mene je tada zanimalo zašto E, pada smrtnost riba? Postavljeno mi je pitanje i odgovor je bio pa ne znamo. Savjetodavni odbor to nije znao. Zbog toga sam ja krenuo sa istraživanjem i vrlo brzo imao neke rezultate. Mi smo pratili e, kretanje cijena goriva, ribolovne napore i tako dalje. Cijeli niz čimbenika koji tu igra ulogu. Niti sada nije jasno zašto smrtnost riba pada. Ali čini se jasno na temelju prikupljenih podataka da stokovi u vodama sjevernih europskih mora ipak jesu u postupku oporavka i da je općenito smrtnost riba niža nego prije 15 godina. To potvrđuju informacije iz raznolikih izvora i različitih e, ribarskih sustava. A sada bih nešto komentirao vezano uz raspravu o veličini stokova i BMSI-u. Postavljeno je pitanje vezano uz maržu sigurnosti. Mi smo o marži sigurnosti u ribarstvu Europske unije razgovarali već jako dugo, a sada znamo da smo naišli na primjere gdje imamo vrlo bogate stokove koji nemaju prirast koji bismo očekivali u prošlosti. Dakle, imamo um, recimo um, velike stokove haringe, a onda nemamo prirast koji bismo očekivali. Dakle, čak i ako postignete BMS-I za stok, to vam nije jamstvo da će doći do prirasta koji ste ranije očekivali i primjećivali. Prema tome, ta dinamika upravljanja BMSI-em ne pruža sve odgovore koji nam trebaju. Što se tiče marža sigurnosti, teško mi je o tome sada nešto reći još uvijek pokušavam iznaći načine na koje bismo pravila učinili razumljivijima i utemeljenijima. I to me vodi do pitanja gospodina Rodusta, koji je pitao koji nam to podaci još uvijek trebaju. Ja bih rekao da su raspoložive mnogobrojne informacije. Ono što nam nedostaje je bolje razumijevanje funkcioniranja. Zbog toga moramo razmotriti različite modele pokušavanja izračunavanja na temelju kojih ćemo onda moći donositi odluke. Problem je kad izračuni ne završavaju konkretnim brojkama. Dakle, ne govorimo o tome da nam manjkaju podaci, već nam manjka razumijevanje i konkretni podaci vezani uz ribe kojima se bavimo na lokalnoj razini. Eto, to bi bilo sve što sam želio reći o ovome. Puno vam hvala. Sada smo došli do zaključaka. Gospodine Sidney Holt, želite nešto reći prije nego što zaključimo sastanak? Ja bih samo kratko nešto rekao. Netko je na kraju postavio pitanje o tome koliko nam još podataka treba. Evo, odgovor bi bio Treba nam podataka u neograničenim količinama, ali ono što je važno je obrada podataka, a ne E, samo prikupljanje. Osim toga, bitan je i vremenski raspored izračunavanja ekonomske dobiti. Postoji problem koji se javlja kada raspravljate sa UN-om, nevladinim organizacijama i sličnim dionicima o održivosti. Činjenica je da održivost nije zauvijek. Nju se može izračunati na ozbiljan, znanstveno utemeljen način u nekom vremenskom razdoblju. Što god činite, morate to činiti za neko određeno vremensko razdoblje. Isto vrijedi i za stope ekonomske dobici. A sada bih želio nešto reći što se stalno e, kao tema provlačilo tijekom današnje rasprave. S jedne strane vidimo da postoje razlike u situacijama u kojima se nalazimo. Imamo različite vrste riba, različite predatore i različite ostale okolnosti. S druge strane, ovdje pokušavamo iznaći zajednička opća pravila koja će Europska komisija i svi mi ostali poštivati bez obzira na to što možda nisu savršena i raznolika su. Dakle, znanstvena zajednica je ta koja bi tu mogla pomoći. Postoje vrlo jednostavna načela koja treba uzeti u obzir. Razlika između dinamika populacija različitih vrsta nije toliko jako izražena kao što bi neki mislili. Upravo sam a, opjavio jedan rad u kojemu vidimo da se vrlo veliki kitovi ponašaju poput puno manjih riba jer u stvari poštuju jednake parametre ponašanja i onda možete Dakle, ogromnog kita usporediti sa malenom ribicom, a u stvari se ponašaju isto. Postoje goleme životne razlike koje postoje, a s njima se možemo nositi ako im pristupimo na znanstveno utemeljeni način. I sada dolazim do zadnje stvari koju želim reći mnogi su mi ljudi predstavili argumentaciju kada sam s njima širom svijeta razgovarao u različitim laboratorijima u SAD-u i ovdje u Europi, posebno ovdje u Europi. Posebno mi mladi, mladi znanstvenici govore o praktičnim problemima. Postoji dakle ograničen i ograničena količina sredstava, a i ljudi koji se mogu baviti znanstvenim radom. I neki kažu, previše vremena posvećujemo tome da izračunamo ograničenja za ulov iz godine u godine, umjesto da promatramo dinamiku ponašanja riba kako bismo na bolji način razumjeli ponašanje riblje populacije. Ja vjerujem da je to zaista istina i vidio sam da je takva situacija nešto s čime se suočavaju u mnogim područjima. To jest problem mladih znanstvenika i znanstvene zajednice. Treba im dati mogućnost i vremena da generaliziraju da se bave općenitim pitanjima, a ne da konkretno izračunavaju ograničavanja za ulov i slično naišao sam na vrlo jednostavne primjere. U jednom od mojih grafičkih prikaza, kada sam govorio o smrtnosti, ja nisam pisao F, već F kroz M, odnos između pecanja odnosno ulova s jedne strane i smrtnosti s druge strane. To je ono što utječe na stokove riba. Kada gledate samo jednu vrstu riba, onda vam je bitan F i tu postoje goleme razlike. Ali ako promatrate samo odnose F kroz M primjerice, onda ćete vidjeti da postoji veća stopa konvergencije. Na taj način možemo rješavati općenite probleme, zajedničke probleme i mladim bi znanstvenicima trebalo dati priliku da to istražuju mi u stvari trebamo naći način da upravljamo vrlo složenom situacijom ovdje u Europskoj uniji. I to bi na taj način u budućnosti moglo biti mnogo lakše. Hvala Sidni. Evo, čula sam da za tri dana navršavaš 89 godina. Pa ja se nadam jer znate kako je, u mojim godinama nikad ne znate hoćete li proslaviti sljedeći rođendan. Svašta se može dogoditi već sutra, ali ja držim stisnute palčeve. Gospodine Stockhausen i gospodine Preleco, možda biste vi nešto sada željeli reći vezano uz sve što smo danas čuli. Ja ću prvi govoriti, budući da kolega vjerojatno ima više toga za reći. Ja želim reći samo jedno. Želio bih nešto reći o MSI-u i o poboljšanjima vezanima uz ostvarenje dobiti u flotama. Mislim da je to moguće, ali sve ovisi o polazištu. Ako je stok u samom početku podložan prekomjernom izlovu, onda povećanje stoka doprinosi floti u nekom kraćem roku doći će do ekonomskog gubitka, ali u dužem roku će biti koristi i dugoročna dobit za cijelu flotu će biti ostvarena. Puno hvala. Ja neću dugo govoriti, mislim da ovo nije mjesto za to, ali sretan sam što smo mogli razgovarati o važnim pitanjima. Također smo govorili o planu upravljanja Balatičkim morem i o zajedničkoj ribolovnoj politici. Imamo dakle FMSI, BMSI, ali isto tako i druge čimbenice kao kulture, ribljih stokova i tako dalje, ali o tome se još uvijek ne razgovara u parlamentu. Međutim, to je nešto što imamo u direktivi o pomorstvu, tamo se definira zdravi riblji stok, a kao što je kolega već ranije rekao, eh, gospodin Holt, konkretno struktura ribljeg stoka je važan čimbenik. U tom smislu trebamo prikupiti još informacija kako bismo znali na koji način dobna struktura stoka doprinosi zdravim ribljim stokovima u budućnosti. Evo, to bi bilo sve. Ne bih htio sada otvarati raspravu i započeti svađu sa komisijom. Izvrsno. Zdravlje me zaista baš ne služi, strašno sam prehlađena. Sada vam svima želim zahvaliti što ste tako aktivno sudjelovali. Hvala divnim gostima koji su se nama podijelili svoje bogato znanje i iskustvo. Bili ste divni. Hvala. A sada Samo trenutak. Željela bih obavijestiti koordinatore da se nalazimo sutra u 9. jutro, a odbor zasjeda od 10 sati sutra ujutro. Hvala. <laughs>